Dear colleagues, I would like to start the meeting. So I would like to welcome... E, dobro jutro kolege, htjela bih započeti naš sastanak. Počinjem s prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Dnevni red ste dobili 12. travnja i ako nitko ne zahtjeva nikakve izmjene, mislim da možemo smatrati da je ova točka dnevnog reda da je dnevni red usvojen u ovom obliku. Prelazim sada na drugu točku dnevnog reda i dopustite mi da vas obavistim o događanjima u posljednjih nekoliko tjedana. Oni među vama koji su bili u Ateni će se možda htjeti javiti za riječ, no e, teme sa e, putovanja u Atenu ćemo Možda o njima ćemo razgovarati kasnije kada budemo usvajali izvješće. Međutim, kratka obavijest da je u prvom tjednu travnja e, e, jedno izaslanstvo otišlo u Atenu. Tu su bili predstavnici Pučana, socijalista i demokrata, Alde i GUE. Koji su dakle bili članovi delegacije odbora AFKO. Što se tiče razmjene informacija i konsenzusa, smo imali jako e, dobre razmjene gledišta. E, sastali smo se s dva odbora europskim pitanjima e, i iz Grčkog parlamenta. Sastali smo se i s nekoliko ministara, s ministrom za europske poslove te e, predsjednikom državnog e, vijeća i ustavnog suda. To su zapravo e, prve od ta dva tijela je zapravo upravni sud, a sastali smo se i s predstavnicima akademske zajednice. Mislim je bila jako dobra jer smo govorili o sadašnjoj situaciji i problemima u Grčkoj i to je bilo neposredno prije sastanka Europske unije i MMF-a u procjeni trećeg programa. I, e, dakle, radilo se o pitanjima koja su za nas važna, a radi se o odnosima između nacionalnih vlasti te europskih i međunarodnih institucija u okviru programa. Govorilo se i o ustavnim, ustavnosti i e, drugim aspektima e, pravnih mjera iz tog programa, a govorilo se također i o aspektima pravne države i drugim temama. Tražilo se naravno da parlament i e, Europski parlament i Grčki parlament ostanu i dalje u bliskim odnosima. Dopustite mi također da vas obavijestim da sam bila pozvana na konferenciju u Rim. Laura Boldrini, predsjednica talijanskog parlamenta, je pozvala na taj sastanak velik broj nacionalnih parlamenta pridružili su se talijanskom parlamentu, e, potpisali su na temu e, o europskim integracijama. Mnoge, e, dakle, pa, mnogi su to parlamenti potpisali i to je jedan pokret, možete o tome pročitati na web stranicama parlamenta. Razgovarala sam također s Francom Timmermansom, s Bertom Kundersom, ministrom vanjskih poslova Nizozemske i recimo predstavnicima slovačkog predsjedništva, a tu je bio i predstavnik Malte. Jedino što mogu reći sada jest da su nacionalni parlamenti manje usmjereni na budućnost u e, svojim e, razmišljanjima i radu i e, manje razmišljaju također i o izazovima u budućnosti te slabostima samog sustava. Parlamenti su više usmjereni na sadašnje probleme i kako se s njima nositi. Međutim, ovdje E, je se radilo o e, razmjeni mišljenja koje će vjerojatno se nastaviti u tom formatu nacionalni parlamenti i europske institucije. I na posljedku konferencija predsjednika Europskog parlamenta je donijela izmjene u pravilima o provedbenim izvješćima. To je nešto što smo neko vrijeme dugo čekali. I Moram reći da se odbor AFKO zaista zalagao za to da se osjetljiva i složena pitanja e, uvrste u izvješće o provedbi jer situacija do sada nije bila sasvim takva, govorilo se samo o provedbi zakona. Dakle, govorili smo o tome na konferenciji predsjednika odbora, zatim na konferenciji predsjednika i sada vidimo da će se područje primjene promijeniti i e, na taj način <clears throat> ćemo moći započeti s radom s dva izvješća o provedbi koje smo najavili prošle godine. <clears throat> Jedno je provedba e, ured temeljnih ugovora i e, odredbi e, u odnosu sa nacionalnim parlamentima gdje je izvjestitelj Paolo Rangel, a drugi, drugo takvo izvješće je o e, provedbe povelje o temeljnim pravima u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je Barbara Spinelli, a to je izvješće tražilo GUE. Zahvaljujući ovim odlukama e, konferencije predsjednika može se početi s radom na tim izvješćima. Postoji također i a naš e, činjenica da možemo aktivno sudjelovati sada o e, izvješćima o provedbi i kad se radi o nacionalnim sporazumima a malo više o tome ćemo čuti na sastanku koordinatora. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, usvajanje zapisnika s prethodnih e, sastanaka, sastanak iz siječnja ove godine. Ako nema prigovora do kraja današnjeg sastanak, smatrat ćemo da je taj zapisnik odobren. Prelazim sada na glavnu temu i jutrošnjeg sastanka, javno saslušanje o pristupanju Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Vidjet ćemo sada dakle kakva je situacija nakon mišljenja suda Europske unije i kako je, se predviđa razvoj u budućnosti. S nama je ovdje čitav niz stručnjaka. Podsjetit ću vas, međutim, na to zašto smo se odlučili za ovu raspravu. Kao što znate, komisija se obratila sudu Europske unije da prouči usklađenost nacrta sporazuma s ugovornim stranama koje su članice Vijeća Europe. A mišljenje dakle o tom sporazumu se tražilo da se vidi je li e, isto u skladu s temeljnim ugovorima E, Europske unije. Europski sud dao je negativno mišljenje u prosincu 2014. godine. Nakon toga vodili smo razmjenu mišljenja s odborom LIBE, s našim pravnim službama i s komisijom. S nama je tada bio i glavni pregovarač. Nadam se da su predstavnici svih tih službi na današnjem sastanku također. Budući da je sud donio odluku da taj e, tekst nije usklađen e, i to već prije nekog vremena, e, mi ćemo o tome razgovarati i raspravljati. Prošlo je već više od godinu dana od kako je to mišljenje dano, a nadamo se da je došlo i do nekih promjena u međuvremenu. Potrebno nam sada stručnjake koje su došli na naš sastanak. Predstavit ću ih kada im budem davala riječ. Nažalost, profesor Rui Manuel Moreira Ramos danas nije mogao doći. On je sa sveučilišta u Koimbri, a on je također i bivši sudac na s evropske razine, a također i više sudac na Portugalskom ustavnom sudu. Nažalost, iz zdravstvenih razloga nije ovdje s nama. E, počet ćemo zapravo najprije sa predstavnikom e, vijeća, gospodinom Martinom de Hrabeom, koji se e, bavi pitanjima E, unutrašnjih e, poslova u e, stalnom predstavništvu Nizozemske u Briselu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, što ste me pozvali da govorim na ovom sastanku. Doista radi se o dobrom trenutku da se razmotri situacija nešto više od godinu dana od e, donošenja odluke Europskog suda koji je smatrao da je nacrt sporazuma nije usklađen, nije u skladu dakle s temeljnim ugovorima Europske unije i sada se moramo pa, nositi s posljedicama na najviše mogući pragmatičan način. Nakon tog mišljenja je bilo jasno da se treba ponovno otvoriti pregovore u Strasburu, međutim prije toga mnogo pripremnih radnji treba obaviti. I e, vidite da će zato trebati i vremena i truda. Nakon određenog vremena na tehničkoj razini počelo se raspravljati o pitanjima o kojima govori sud a e, pregovarač je odredio posebno e, tijelo koje će se baviti pitanjima na koje je ukazao sud za vrijeme e, latvijskog i nizozemskog predsjedništva. Razgovaralo se o mnogim temama, između ostalog o dobivanju postupovnog statusa, zatim prethodne sudjelovanje u tomu e, Europskog suda odnos između članaka 33. i 344. temeljnih ugovora, e, protokol 15. konvencije kao i odnos između članka 53. E, povelje i članka 53. konvencije. Sve teme koje je naveo Europski sud. Radna skupina na vijeću će sljedećeg tjedna pokušati napredovati na ovim pitanjima. Što znači da nam sada preostaje najteže pitanje CFSP i međusobno povjerenje. E, čim se o tome postigne određeni dogovor, na vijeću će se o tome raspravljati prioritetno. 9. listopada 2015. godine ministri pravosuđa potvrdili su da Europska unija ima namjeru pristupiti Europskoj konvenciji o ljudskim pravima kao što stoji u temeljnim ugovorima. Vijeće će predano na tome raditi. Hvala eh, svima u ovom odboru koji nam dajete podršku jer će to baš kao i današnja rasprava biti korisno. Hvala. Sada pozivam gospodina Hanesa Kremera s kojim smo se već susreli i za vrijeme pregovora i e, kada je doneseno mišljenje E, mi smo vas tada zvali glavnim pregovaračem, ne znam je li to točan naziv, ali u svakom slučaju e, vi ste vodili pregovore, a danas predstavljate pravnu službu Europske komisije. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, hvala vam svima na ljubaznim riječima i vašem pozivu. Mislim da je korisno i važno da je Europski parlament temu, e, ovu temu stavio na dnevni red vašeg odbora. E, Martin de Hrave je već odcrtao sadašnje stanje stvari. Dopustite mi samo da kažem da je stajalište komisije da poštuje u potpunosti mišljenje Europskog suda kojeg je komisija osim svega sama i zatražila. Komisija se u potpunosti zalaže da e, Europska unija pristupi Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i e, e, trebamo to napraviti sa sadržajem koji će biti usklađen s onim što stoje u temeljnim ugovorima, naročito s protokolom osmim Lisabonskog ugovora. To će uroditi jačanje e, situacije s ljudskim pravima e, i pojačati zaštitu ljudskih prava u Europi. Pristupanje konvenciji o ljudskim pravima e, ostaje dakle vrlo važni prioritet i sistemski je važna. Međutim, mišljenje E, suda Europske unije od 18. prosinca 2014. godine je e, ukazalo na čitav niz e, problema od kojih su neki vrlo složeni. predsjedništvo nam je već ukazalo da je jedno od bitnih pitanja zajednička vanjska i sigurnosna politika primjerice i sada moramo naći najbolje rješenje za to kako s pravnog, tako i s političkog stajališta. Već od latvijskog predsjedništva e, komisija ko e, se e, konzultira sa specijalnim odborom koje je imenovalo vijeće o tome što napraviti na osnovu mišljenja Europskog suda. E, prošli sastanak održao se u studenom, a sljedeći će se održati sljedeći tjedan 26. travnja. Te konsultacije bave se više postupovnim i e, stručnim aspektima e, koje je predsjednica već spomenula. Kasnije će u sljedećoj e, fazi komisija e, dati prijedlog, ne u formalnom smislu, dakle o e, pitanjima kao što su vanjska, zajednička vanjska i sigurnosna politika i međusobno povjerenje. A trebalo bi to napraviti u skladu e, sa e, prijedlozima za amandmane na e, sam sporazum, a također ćemo tu pregledati situaciju sa zemljama članicama Vijeća Europe. Amandmani na prijedlog iz sporazuma, pristupnog sporazuma će se svesti na ono što je zaista nužan minimum u skladu s mišljenjem Europskog suda. A vodit će se po njima i pregovori i konzultirat će se e, specijalni odbor vijeća, a o tome će se Europski parlament redovno i u potpunosti obavještavati. Računamo na vašu podršku što je e, vrlo e, značajno i to je značajna politička potpora, a mi znamo da što se tiče pristupanja toj konvenciji da nas e, Europski parlament podržava. Hvala. Hvala lijepa. A sada ću se obratiti drugoj strani, ako ne znam tko je druga strana u ovom procesu, ali recimo da je to Vijeće Europe, da je riječ pravnom savjetnikom Juriju Polakeviću. E, vi ste dakle konzultant za e, pravna pitanja. Vi ste e, direktor odjela za pravne savjete i za privatno međunarodno pravo. Izvolite. Hvala e, lijepa. Kao što ste rekli, e, ja moram odmah reći da govorim u svojstvu pravnog savjetnika Vijeća Europe. Ali moram vam odmah reći da ne mogu dati službeno stajalište organizacije iz kojeg dolazim, jednostavno zato što države članice to još nisu još usvojili. Kada bih govorio e, kao tenisač, rekao bih da je sada loptica na e, terenu Europske unije. Ali zaista sam zahvalan ovom odboru što me je pozvao da sudjelujem na današnjem sastanku. E, ne može Vijeće Europe govoriti o Europskoj uniji kako da rješava interne probleme. Međutim, svi eventualni prijedlozi bit će e, podvrgnuti pregovorima u Strasburu. E, to e, je Hannes Kremer, moj kolega s kojim zajedno radim na ovom dosjeu, već rekao. Kao što je rekao jedan drugi kolega, potrebno je da u ovome sudjeluju dvije strane. Ja ću se sada usmjeriti samo na nekoliko aspekata, a više će biti u jednom pismenom podnesku. Da me se pita kao pravnog savjetnika kakav savjet mogu dati, onda bih ga sveo na pet točaka. Prvo, da formalni amandmani e, pristupnu konvenciji budu svedeni na minimum. Jer postoji stvaran rizik da se jurisdikcija e, Europskog suda E, biti e, smanjena u odnosu na danas i e, to ne bi bilo prihvatljivo za države članice Vijeća Europe koje nisu u Europskoj uniji. Drugo, nemojte koristiti odredbe određenog tipa kojima tu nema mjesta. Nadalje, morate e, paziti e, kako e, ćete raditi jer uvijek morate koristiti interna pravila Europske unije koje će biti smjernice za države za provedbu konvencije. I na kraju tamo gdje ne možete ništa drugo primijeniti, napravite, izrazite rezerve koje su moguće kako za primarno, tako i za sekundarno evropsko pravo. Što se pak tiče određenih specifičnih točaka, što se tiče protokola 16. Europskoj konvenciji i sporova e, koji e, će završiti pred Europskim sudom za ljudska prava. O tome najbolje raspravljati u okviru internih pravila Evropske unije jer ono što stoji u protokolu 16. nije obvezujuće i kako bi onda to moglo e, imati prvenstvo pred obveznim europskim pravom. A e, isto vrijedi zapravo i za protokol 13. bez ikakve izjave. Što se tiče e, pristupnog sporazuma i intra-EU sporova, hoće li Europski sud za ljudska prava morati donositi odluke o tome može li o tome raspravljati, to bi zapravo samo po sebi bilo kontradiktorno. E, usporedba između e, članka 53 konvencije e, i e, povelje e, je nešto što je iznenadilo i mnoge stručnjake za europsko pravo. Članak 53. omogućuje ugovorne strane da imaju i veći stupanj zaštite nego onoga što traži konvencija. Tu se ne radi o pitanju nadležnosti, a što se tiče međusobnog povjerenja, evropski zakon i konvencija se zasnivaju na istim vrijednostima. E, to su komponente koje su važne za prostor slobode, sigurnosti i pravosuđa. I e, treba se uzeti u obzir e, i dovoljni su i za najgoru vrstu kršenja ljudskih prava. E, njemački Bundesverfassungsgericht je 15. prosinca 2015. godine donio isti zaključak kao sud u Strasburu u Europskom uhidbenom nalogu, a to je da se za svaki pojedinačni predmet treba odlučiti i zajamčiti poštivanje ljudskih prava. I zapravo sa strasburške perspektive e, bilo bi idealno da se taj pregovor može prebroditi sa daljnjim primjerima iz sudske prakse na sudu u Strasburu. I bude li to apsolutno nužno, mogu se izraziti daljne rezerve o međusobnim instrumentima, e, o instrumentima za međusobno priznavanje. Što se tiče toga kako treba prebroditi te prigovore i e, adekvatnog mehanizma e, druge strane, mislim da to ja ne moram komentirati, ali treba se u potpunosti zajamčiti autonomnost i neovisnost europskog pravnog poretka kao što e, se niti Europski sud u Strasburu e, ne smije očitovati o e, zakonima Europske unije. I posljednji prigovor koji se odnosi na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Ona se odnosi na baš sam e, srž kompromisa e, i e, do kojeg je došlo u pristupnom sporazumu. Mislimo da Europska unija treba pristupiti na jednakoj razini kao i druge ugovorne strane možda bi se mogla organizirati konferencija gdje bi europsko pravo eh, moglo dati jurisdikciju Europskom sudu, sudu Europske unije za ona pitanja koja se odnose za Europski sud za ljudska prava. I mogu samo citirati eh, predsjednika Junkera koji je jučer rekao da je pristupanje konvenciji o ljudskim pravima prioritet Evropske unije. Ovdje e, se e, dio primjedbi i iz tog mišljenja e, smatramo da nije dovoljno pravno utemeljena. Jedan e, bivši dužnosnik rekao je da je to više političko mišljenje koje se prerošilo u pravno mišljenje. Ono što bi bilo moguće napraviti je da se na pragmatičan način pozabavi svakim od tih prigovora i da se pokušaju naći rješenja na temelju europskog ustavnog prava. I e, čini se da je nemoguće da se vrati na Europski e, sud za novo mišljenje, onda bi znači pravne instrumente trebala pratiti jasna politička poruka Europskom sudu i trebalo bi da se zato dobije potpora Europske komisije, država članica i Europskog parlamenta. E, nakon mišljenja glavni tajni Jaglan rekao je da će učiniti sve moguće da se e, do tog pristupanja dođe jer mi smo spremni surađivati i e, zaista želimo da zajedno ostvarimo zajednički cilj, a to je dobra temna zaštita ljudskih prava u Europskoj uniji to dugujemo građanima. Hvala lijepa. Možda samo još jedna informacija koju sam vam trebala dati odmah na početku je da smo mi pozvali gospodina Kena Lenarca, predsjednika Europskog suda, ali on nije ovdje zbog eh, samorazumljivih razloga. Naime, sud smatra da je apsolutno neadekvatno da iznosi komentare o posljedicama vlastitog mišljenja. Tako da mislim da to svi trebamo prihvatiti i razumjeti. Kada ste rekli, gospodine ravnatelju, da je gospodin Jagla rekao da će učiniti sve što je u njegovoj moći. Mi u Europskoj uniji kažemo ne sve što je potrebno, e, što je u našoj moći, nego sve što je potrebno. A mislim da je upravo to ono što je gospodin Jagan mislio. Učinit ćemo sve što je potrebno i zaista to cijenimo. A sada bih željela dati riječ gospodinu Jean-Paul Jacques'u, koji je počasni glavni ravnatelj pravne službe vijeća i ima dugu akademsku karijeru, među ostalim radio je na sveučilištu u Strasburgu, e, gdje je bio i predsjednik, a isto tako radio je na College of Europe. E, drago nam je što ste s nama. Gospodine Žake, imate deset minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam na pozivu. Želio bih eh, zapravo iznijeti dvije vrste komentara, vrlo kratko. Prvi komentar odnosi se na pristupanje. Mislim da izostanak pristupanja konvenciji predstavlja goru opasnost od onoga o čemu govori sud. Zapravo sve primjedbe koje je iznio sud vezano uz pristupanje konvenciji okreću se protiv same Unije i država članica i radit će protiv nje u slučaju da ne pristanemo na pristupanje konvenciji. Daću vam nekoliko primjera. Sud kaže da se na ovaj način ne bi održala podjela nadležnosti između Europske unije i država članica. Međutim, u sadašnjoj situaciji to je gore rješenje. Europski sud za ljudska prava ima u potpunosti pravo donositi odluke vezane uz ono što se odnosi na nadležnosti Europske unije. Primjerice, u situaciji s Bosporom, e, taj sud bit će u potpunosti e, u E, poziciji da donosi valjane odluke. Europski sud također kaže da pristupanje ne jamči situaciju u kojoj bi Europski sud mogao donositi prethodno mišljenje, odnosno prije nego što Europski sud za ljudska prava donese svoju odluku. Međutim, svakog mjeseca, iz mjeseca u mjesec vidim odluke Europskog suda za ljudska prava koje tumače pravo Europske unije, a da pritom Europski sud nije bio zatražen da iznese prethodno mišljenje. Zatim, Europski sud također kaže o različitim sporovima koji bi mogli proizaći između država članica i koji bi se onda rješavali u Strasburu, a ne u okvirima trenutačnih ugovara koji su na snazi. Međutim, pogledamo li sadašnju situaciju, to je već moguće i pogledamo li nadležnost Europskog suda za ljudska prava. Možemo tako nastaviti i na taj način ćemo zapravo vidjeti da nas primjedbe Europskog suda dovode u situaciju u, u kojoj se države članice nalaze u gore situaciji ne od one u kojoj bi bile da se pristupanje konvenciji E, prihvati. Europska unija nikada e, se neće naći kao stranka pred Europskim sudom za ljudska prava, zato što e, nije potpisnica. Međutim, države članice to mogu biti i one mogu biti predmetom pravomoćnih odluka. Dakle, Europski sud na neki način daje prednost Europskoj uniji pred državama članicama na način da ih stavlja u situaciju u kojoj bi trebali e, ili e, kršiti ljudska prava i pritom e, poštovati pravo Unije ili poštovati ljudska prava, a pritom kršiti pravo Unije. To je jedna neodrživa situacija i rješenje takve situacije moglo bi biti teško. Dakle, da bi se omogućilo Europskoj uniji da i ona postane predmetom e, e, kontrole i da bi se pomoglo državama članicama, Europska unija treba se vratiti za pregovarački stol. A za pregovaračkim stolom postoje dvije vrste problema. U jednoj skupini su problemi koje je relativno lako riješiti, a u drugoj skupini su problemi koje je vrlo teško riješiti. Koraci e, koje poduzima Europska komisija idu od rješavanja ovih problema koje je lako riješiti, polako se ide prema sve složenijima i teškima. Što je lako riješiti? Sve tehničke primjedbe suda koje se odnose na mehanizam suodgovornosti, koje se tiču prethodnog mišljenja suda, koje se tiču E, članka 33. konvencije i povelje e, koje se tiču različitih država članica i vezano uz savjedodavna mišljenja koja se mogu tražiti od Strasbura. Sve su to e, pitanja koja traže skromnije izmjene i unošenjem tih manjih izmjena može se zajamčiti rješavanje problema. Čak u nekim slučajevima E, dovoljne su i izjave koje nude tumačenje stajališta prema tom problemu. Međutim, u drugoj skupini su problemi koji su zaista teški. Kao prvo, to je pitanje međusobnog povjerenja. Zašto? Zato što se ovdje ne radi o pitanju koje je povezano sa samim pitanjem pristupanja. Bilo bi vrlo iznenađujuće da o tome Europski sud govori, zato što to nije sastavni dio pristupanja konvenciji. To je nešto što je vezano uz razliku u sudskoj praksi između dva suda koji ne tumače na isti način e, primjenu načela uzajamnog povjerenja. Ne znam može li se taj problem riješiti nekakvom konkretnom odredbom. Kao što to spomenuo gospodin Polakijević, potrebne su dvije strane da bi se e, konkretno pregovaralo i mislim da bi druga strana vrlo teško prihvatila eksplicitnu odredbu koja bi to uređivala. Druga stvar koju želim reći jest da E, danji pregovori mogu dovesti do približavanja načina tumačenja dva suda. E, prvo se to odnosi na korištenje Europskog uhidbenog naloga i međusobnog povjerenja mislim da je ipak e, napravljen jedan korak koji je mali i skroman kao što je općenito i sam način na koji sud funkcionira. Sada čekamo istu stvar od strane Europskog suda za ljudska prava. Svako sudsko tijelo može napraviti male korake u smjeru onog drugog da bi se stajališta približila. Drugo pitanje tiče se pitanje vanjske politike i zajedničke sigurnosne politike. To je teško pitanje. Isključiti vanjsku i e, zajedničku sigurnosnu politiku iz područja primjene dogovora meni se čini neprihvatljivo drugim stranama, potpisnicama konvencije. Što nam preostaje učiniti? Treba li unositi izmjene i dopune ugovora. To se uvijek može činiti, to nije zabranjeno, no to se ne čini pretjerano vjerojatnim i ne može se ostvariti u rokovima koji su sve kraći. Možda možemo čekati daljnji razvoj sudske prakse. Naime, trenutačno sud rješava dva predmeta vezano u vlastitu e, nadležnost, vezano uz vezano uz zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Dakle, možemo pričekati odluke u tim predmetnim eh, slučajevima. No, ono što je bitno prema mojem mišljenju jest da rješenje bude pametno rješenje. Dozvolite da vas upozorim da kada se radi o vanjskoj i zajedničkoj sigurnosnoj eh, politici, možemo prvenstveno predmete iznositi pred sud na razini država članica, a Europska unija je suodgovorna uz države članice. Dakle, to je nešto što među ostalim omogućuje da se donese odluka o tome treba li ovakve predmete e, iznositi pred Europski sud ili ne. Kao što sam rekao, treba nam pametno rješenje. Ako E, se donese odluka da Europski sud nije nadležan za pitanja e, zajedničke vanjske sigurnosne politike, e, još uvijek se može zaključiti da jest nadležan kada se radi o državama članicama. Dakle, ako se radi o nekim upitnim koracima poduzetima u sklopu te vanjske i sigurnosne politike u misiji u Africi, Francuska je ta koja će biti odgovorna i ona je ta koja se može dati pred sud. Dakle, na Europskom sudu je među ostalim da odluči što mu je draže. Želi li tumačiti pitanja e, zajedničke vanjske sigurnosne politike e, izravno ili želi to činiti posredstvom država članica? Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa. A sada želim dati riječ gospođi Sonji Morano Foadi, koja je izvanredna profesorica i ravnateljica za pravne istraživanja političke studije na Pravnom fakultetu eh, Oxford Brooks University. S njom je gospođa eh, Stelios eh, Andrea Dakis, koja je doktorica prava i e, ona također predaje pravo na sveučilištu u Lesteru. Ako sam dobro shvatila, zajedno ćete održati prezentaciju. Hvala lijepa, gospođo Hubner. Velika je čast što ste nas pozvali da govorimo pred e, ovim odborom o tome na koji će se način u budućnosti razvijati situacija vezano uz pristupanje Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem i razlaganjem sudske prakse, već ćemo se pozabaviti ključnim pitanjima. Pripremili smo i PowerPoint prezentaciju koja bi mogla biti od pomoći u praćenju rasprave koja se vodi. Pričekam ćemo da se pojavi na ekranu. Probably in the meantime I can continue. So what we would like to offer... Evo možda dok čekamo da krenem s izlaganjem. Ono što zapravo danas želimo ponuditi je naša Naše stručno znanje e, dobiveno putem internih i eksternih projekata koje je Britanska akademija i različiti fondovi sveučilišta financiraju 2010. godine, a bave se učinkom Lisabonskog ugovora na temeljna prava. Zanimljivi dio studije, o kojem bismo mi zapravo željeli pred vama govoriti, odnosi se na to što smo uspjeli intervjuirati sve ljude koji su sudjelovali u procesu pristupanja. Neki od tih aktera su danas ovdje s nama. Imamo i doprinos od oblikovatelja politika, sudaca s oba suda e, Europskog parlamenta, a isto tako uspjeli smo zapravo i prije nekoliko dana intervjuirati nekoliko sudaca. Tako da imamo e, ponovljeni intervju s njima koji im je dao priliku da komentiraju neke od ovih stvari. Naravno, ne možemo u potpunosti poricati da nismo um, nagovještavali da će doći do takvog ishoda. Kada smo intervjuirali suce, imali smo dojam o tome da um, sud um, zabrinjava određeni broj pitanja, uključujući i ono neovisnosti samoga suda. Europski pregovarač Pravna služba Europskog vijeća kao i 24 od 28 država članica sudjelovale su kao umješači i vrlo je relevantno da su svi podržali zaključke. Naime, rekli su da je nacrt ugovora o pristupanju e, sukladan ugovorima. Neovisni odvjetnik Koko također je 2014. godine zaključio da je nacrt ugovora o pristupanju sukladan i kompatibilan evropskom e, ugovorima EU. unije. Krećemo dakle od sljedeće točke. pokušavamo razdvojiti, e, odnosno e, klasificirati mišljenje u pet glavnih tema. Prva tema je pitanje autonomije. Radi se o vrlo važnom pitanju koje je u samoj srži e, onoga što predstavlja Europski sud, dakle autonomija pravnog poretka Europske unije i samog suda. To je nešto o čemu se raspravljalo u odnosu na tri glavne točke. Prva točka je pitanje nekompatibilnosti e, vezano uz tumačenje dva članka koja su već spomenuta, to je članak 53. povelje i članak 53. konvencije. Drugo pitanje, drugi element koji prema našem mišljenju E, vjerojatno može rezultirati nekakvim zaključkom ili ishodom jest pitanje međusobnog povjerenja među državama članicama što je u samoj srži e, svih e, ideja europskog projekta. I treće pitanje je pitanje protokola broj 16 koje će prema našem mišljenju vjerojatno biti nešto lakše riješiti. Postoje i sljedeća pitanja koja su u određenoj mjeri vezana uz e, koncepciju autonomije, ali mogu se promatrati i zasebno. Za početak to je članak 344. ugovora o funkcioniranju Europske unije i isključive nadležnosti Europskoga suda, zatim e, mehanizam e, su odgovornosti, priješnje sudjelovanje Europskoga suda i zajednička vanjska i sigurnosna politika. Kao što sam rekla, očuvanje autonomije Europskog suda jest ključni element i to je također nešto što kaže i sam sud. Naime, suci, ne znam možete li vidjeti ovo što piše na slajdu, suci dakle e, imaju osjećaj da su oni jedan jedinstveni arbitar e, kada se radi o pravu unije i moraju e, biti u toj ulazi neovisno o tome je li to u sukobu ili ne s poveljom s konvencijom i to je zapravo nešto što je izravno povezano sa samim temeljem europskoga prava mi smo analizirali i promislili o nesukladnostima između spomenuta dva članka. Zapravo vrlo teško je zatražiti od Europskog suda da ponovno razmisli o svojem tumačenju članka 53. Naime, to tumačenje je opsežno objašnjeno u predmetu Meloni, a isto tako povećano je sa idejom međusobnog povjerenja Dakle, ovdje se bavimo pitanjem u kojoj mjeri države članice mogu ići on kraj onoga što se smatra maksimalnom razinom dozvoljenom e, poveljom. Dakle, govorimo o razini zaštite ljudskih prava. Ako je to dozvoljeno, što je zapravo nešto što se spominje u članku 53. konvencije, to stvara potencijalno čitav niz problema i moglo mi potencijalno dovesti do narušavanja određenih koncepcija. Slijedom nekih od presuda, jer znamo da će Vijeće Europe vjerojatno je pregovarač biti protiv te ideje da se izmjenjuje i dopunjuje nacrt ugovora o pristupanju, možemo zaključiti da bi se moglo možda pronaći rješenje i to na način da se da jasno tumačenje toga članka u samom nacrtu um, ugovora o pristupanju. U našem radnom dokumentu, koji obuhvaća nekih 50 stranica, mi dajemo prijedlog našeg rješenja. Uh, jedno od tih rješenja je izjava o tumačenju, koja bi zapravo jasno sročila na koji način se mogu tumačiti ta dva članka, a isto tako daje se i prijedlog da se jedan od ta dva članka izmjeni i dopuni kako bi uključivao jedan dio ovog tumačenja, ali to je naravno nešto što je složenije, posebice u okviru odredbi iz ugovora. Na sljedećem slajdu govorimo o protokolu 16. Protokol 16 je nešto oko čega je postignut dogovor nakon što je zaključen nacrt ugovora o pristupanju. Dakle, protokol 16 nije bio sporno pitanje u vrijeme pregovora. U to vrijeme u Europi to nije bilo sporno pitanje. Naravno, protokol 16 stvara problem vezano uz potragu za najpovoljnijim sudom, odnosno forumom u smislu stajališta. Naime, može se primjerice zatražiti savjetodavno mišljenje od Europskog suda što bi e, bilo suprotno e, onome što stoji u članku 267 e, i dosadašnjem tumačenju europskog prava. Znamo naravno da vezano u članak 267 postoji obvezni uvjet da ako se radi o sponom pitanju tumačenja primjena europskog prava, da se predmet mora uputiti. Međutim, isto tako znamo da je to nešto što se ostavlja na razini države članice, na razini nacionalnog vrhovnog suda. A postoji mogućnost i primjen nekih drugih odredbe koji bi mogli razjasniti situaciju. Dakle, ovdje se zapravo radi o tome na koji način ograničiti mogućnost da Vrhovni sud upućuje predmet za savjetodavno mišljenje, iako to nije obveza, već dobrovoljna stvar, umjesto da proslijedi predmet Europskom sudu. Ako postoji pitanje vezano uz europsko pravo koje se tiče tumačenja ljudskih prava, to je nešto što bi potencijalno moglo izazvati problem u okviru konvencije. Moglo bi se u nacrt ugovora o pristupanju uključiti klauzulu koja bi uključivala e, odredbu koja bi jasno e, rekla da se umjesto na Europski sud za ljudska prava predmet treba uputiti e, obvezno na Europski sud. Evo dajem riječ kolegi koji će nastaviti s prezentacijom. U slučaju da postoji konflikt između dvije zemlje članice Europske unije ili između zemlje članice i same Europske unije, pitanje je koji će sud biti krajnja instanca. Kako bismo to razrešili, moramo se vratiti u ugovoru o funkcioniranju Europske unije i dati prioritet članku 344 koji pojašnjava da Europski sud treba biti e, nadležan kako bi se e, razriješila e, to, razriješilo to pitanje s praktične strane. E, jedno rješenje je deklaracija, obvezna deklaracija u okviru međunarodnog prava da zemlje članice neće započeti nikakve postupke e, po članku 33, međutim nismo sigurni da bi Europski sud bio zadovoljan takvom deklaracijom, pa je naše predloženo rješenje da se u nacrt ugovora o pristupanju uvrsti e, klauzula kojom se eksplicitno e, isključuje sud za ljudska prava kao nadležni sud ako se radi o pitanju koje pada, spada u e, e primjene europskog prava. A sada prelazimo na sljedeće pitanje, a to je e, odgovarajući mehanizam. Tu postoje dva pitanja kojima se može raspravljati. Prvo je e, pitanje e, da li je Europska unija korespondent ili suodgovorna u e, ovakvim e, pitanjima i da li bi Europska unija tu trebala biti uključena ili ne. Ako Europska unija izrazi spremnost na to, to bi trebalo biti dovoljno da se Europskoj eh, uniji da status korespondenta eh, jer eh, želimo izbjeći sukob sa zakonima Europske unije. Prema mi predlažemo da se što se tiče te e, zajedničke odgovornosti e, zemalja članica Europske unije, predlažemo da se taj e, dio izvrše iz nacrta ugovora o pristupanju. to je nešto što je i u čemu se slažu i naše mišljenje i nevisni neovisni odvjetnik e, Europske unije. Nadalje postoji pitanje tko ima prvu, odnosno tko ima posljednju riječ E, između e, od tada suda. Po mom mišljenju to uopće nije upitno. E, sud za ljudska prava bi trebao imati zadnju riječ jer je specializirani sud za ta pitanja. Međutim, Europski sud bi, naravno je nadležan da daje mišljenja prije, prije samog sudskog postupka pred sudom za ljudska prava. To se međusobno dakle ne isključuje, to se može kombinirati kako bi se našlo najbolje moguće rješenje. E, sud za ljudska prava trebao bi opustaviti, e, suspendirati e, postupke osim ako Europska Unija izrazi e, namjeru da bude suodgovorna e, u bilo u kojem postupku. Dakle, Europska unija bi trebala biti potpuno informirana kako bi mogla odlučiti hoće li sudjelovati u sudskom postupku i kako bi mogla upotrebiti odgovarajuće mehanizme. Dakle, bitno je da ima vremena za e, razmišljanje i odlučivanje o tome da li želi sudjelovati ili ne. U samo Europski sud ima e, nadležnost e, odlučivati e, da li će se baviti, da li zadavanje mišljenja o takvim stvarima, a sud za ljudska prava nema tu nadležnost. Postoji pitanje koje je naglašeno u ovom dijelu, a to je pitanje pomanjkanja nadležnosti, odnosno ograničene nadležnosti Europskog suda na području zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. To je važno pitanje jer Europski sud neće tako lako dopustiti sudu za ljudska prava da se e, bavi ovim e, područjem europskog e, prava. Dakle, zapravo u vezi sa člankom 215 E, sud ima ograničenu nadležnost. Ako dođe do neke povrede ljudskih prava, Europski sud može se pozabaviti tim problemom. Međutim, u drugoj situaciji Europski sud zapravo nema tu nadležnost. I zato bi zapravo to ne bi bilo kompatibilno sa pitanjem autonomije i pitan i e, monopolom Europskog suda da e, dopusti sudu za ljudska prava da e, bude nadležan za postupak. Mi smo dakle e, dali tri različita prijedloga u vezi sa ovim koji imaju veze i sa načelom međusobnog povjerenja. Jedan prijedlog jednostavan je da Europska unija e, isključi e, zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku iz ove, e, međutim čak i e, neovisni e, odvjetnik Kokot je mišljenja da to zapravo ne bi bilo moguće. Ako to učinimo ili kad bi zemlje članice zapravo bile u mogućnosti to učiniti, onda bi morale slijediti ono što e, su, bi e, naložio sud za ljudska prava. Dakle, moralo bi se osigurati da ta rezervacija, odnosno izuzimanje e, zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike ne, da to ne bude e, isključeno na općenit način, nego na jedan vrlo konkretan način. E, loša strana tog rješenja bi bila da u slučaju jedne velike e, reforme prava Europske unije bi to izuzimanje zajedničke vanjske i sigurnosne politike bilo veliki problem. Drugo, naš drugi prijedlog da se zajednička vanjska i sigurnosna politika isključi iz nadležnosti Suda za ljudska prava. To, kao što znate, to ponovo ima neka svoja ograničenja zato što bismo tu potencijalno mogli imati e, modifikacije ugovora čime bi se moralo onda pozabaviti. I konačno e, i neki suci koje smo mi intervjuirali e, su mišljenja da bi se možda ne odmah, ali u sljedećih nekoliko godina moglo pristupiti izmjenama ugovora čime bi se e, sudu za, e, Evropskom sudu mogle date, dati e, veće nadležnosti, šire ovlasti. Dakle, kao zaključak, moj kolega će opet preuzeti riječ. Ono što se dogodilo je bilo nešto što nismo očekivali i to nam je izmaklo tlo pod nogama. Zapravo svima koji su uključeni bili u ove procese, osobito e, mišljenje neovisnog odjetnika. odvjetnika. I opća reakcija je bila razočarenje i e, zapravo nezadovoljstvo. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije to razočarenje je postalo, se pretvorilo u jedno e, povratak razmišljenju i pragmatizmu. E, sada smo dakle na raskržju i e, pokušavamo vidjeti što dalje. E, predsjednik da Kosta je 2011. govorio o jednom postupnom procesu. Dakle, to nije lak proces, to pristupanje i zato pristupanje Europskoj komisiji ljudskih prava i zato mišljenje Europskog suda smatramo jednostavno jednom E, jednim podsjećanjem e, na ono što je realna situacija. Naravno, kao i uvijek, kao što je rekao i nevisni odvjetnik Kokot, e, problem je u detaljima. Ono što je potrebno u daljnjim pregovorima je jedan drugčiji pristup, moramo biti pragmatični jer čak i ako nađemo pravna rješenja potrebna će nam biti politička volja zemalja članica i vlada da se e, ono što se ispregovara e, implementira i da se e, učini da to funkcionira. Ne smijemo zaboraviti da se tu radi o dobrobiti naših građana i zaštiti njihovih ljudskih prava, povećanju razine zaštite njihovih ljudskih prava. Hvala lijepa što ste nas pozvali na današnji sastanak. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. sada bih dala riječ predstavniku pravne službe Europskog parlamenta. S nama je e, ravnatelj Ricardo Pasus koji je e, ravnatelj za institucionalne parlamentarna pitanja. Ricardo, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, hvala na pozivu. Ne znam e, da li smo e, uopće se pomaknuli napred u odnosu na ono gdje smo bili 16. veljače ove godine kad smo prošli put e, razgovarali o, o ovoj temi. Mislim da možda se neko neće složiti, ali samo jedan ili dva pravna stručnjaka su bili e, mišljenja, su se složili sa ovim mišljenjem Europskog suda. Ne možemo zaboraviti e, pozadinu koja nije samo isključivo pravne prirode. Naravno da se E, ove pregovori moraju voditi u skladu sa člankom 6 e, stavak 2 e, ugovora, međutim cijeli taj proces i, i potreba za međunarodnom kontrolom i ideja da sud za ljudska prava da sud u Luksemburgu e, ne bi imao posljednju riječ kad je riječ o ljudskim pravima ima političke posljedice. E, parlament je e, to shvatio od samog početka, međutim i zemlje članice općenito zemlje kad su prihvatile nadležnost Europskog suda za vrijeme saslušanja nama su postavljena neka pitanja, na primjer pitalo nas se zašto ne bismo pričekali dok se to sve ne razriješi i da onda tek počnemo pregovarati o pristupanju <coughs> konvenciji. Međutim, ta situacija je bila eh, upravo ista za mnoge zemlje koje su odlučile pristupiti konvenciju o ljudskim pravima. E, na primjer, to mislim na Portugal. Kada je Portugal pristupio Europskoj konvenciji 1976. naravno da je vlada bila svjesna e, da će to e, dovesti do problema e, što se tiče nadležnosti portugalskih sudova. Francuska, Francuska je e, e, Francusko je trebalo mnogo godina dok je pristupila i to je na kraju taj proces je dovršen tek za vrijeme ministra pravosuđa Badentera. Dakle, tu postoji jedna politička dimenzija, ali mislim da je to u ovoj raspravi potpuno palo u zaborav. Dopustite da se da vas podsjetim na jedan vrlo dobar članak koji je napisao profesor Pete Eichhout. On je rekao e, svrha pristupanja je da se omogući pojedincima da se obrate e, sudu za ljudska prava ako e, zakonodavstvo Europske unije povređuje njegova ljudska prava. nakon e, mišljenje o Europskog suda gotovo da ne ispominje taj aspekt. I istina je, ne smijemo izgubiti iz vida da ovdje govorimo o ljudskim bićima, o zaštiti e, ljudskih prava pojedinaca, a ne toliko o, problemu nadležnosti e, sudova. Nažalost, međutim, e, u ovim raspravama smo se fokusirali upravo na to, dakle na nadležnost sudova umjesto na zaštitu e, ljudskih prava pojedinaca. Postojalo je i jedna, jedna e, to e, mišljenje je bilo izazvalo iznenađenje i zbog toga e, što je ev, što je sud zapravo bio uključen u zapravo pregovore, odnosno postavio je neke preduvjete prije nego što se prišlo, pristupilo pregovorima. E sad, nažalost, gospođo predsjednice, mislim da danas nismo e, puno dalje odmakli u odnosu na e, situaciju u kojoj smo bili u veljači komisija bi sad trebala e, predložiti nacrte e, direktiva o pregovorima o pristupanju e, ove konvenciji to se ne može učiniti samo na neformalnom na neformalnoj osnovi dakle komisija bi trebala podastriti te prijedloge Vijeću Evropske unije i parlamentu. Možda ćemo u toj fazi moći konkretnije i jasnije vidjeti kako komisija predlaže da se e, postupi. I mislim da e, nam je potreban taj tekst, taj predlog komisije da bismo mogli e, evaluirati i razmisliti kako dalje. ja e, želim izraziti svoje poštovanje za sve paneliste koji su danas govorili i e, želim e, međutim reći da po mom mišljenju su samo dva mišljenja zapravo teška. Međusobno povjerenje je nešto što je teško shvatiti. Ja se ne mogu složiti sa profesoricom e, Sonjom Morano Fuadi o ideji da se predloži e, rezervacija e, što se tiče zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Mislim da bi to u pravnom smislu bilo neprihvatljivo. mi vrlo dobro znamo da e, sud u Luksemburgu nije nadležan za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ali zapravo e, kada bi se to promijenilo, upravo to bi bila dodana vrijednost pristupanja e, konvenciji. Ali sud je jasno u jednoj rečenici rekao da nadležnost za pravnu izražavanje pravnih mišljenja e, se ne može e, dati isključivo jednom međunarodnom sudu koji je izvan pravnog, e, pravosudnog sustava Europske unije. Dakle, tu se spominju neke specifične karakteristike I to je dakle nešto što je teško eh, razriješiti. Međutim, također je teško ishvatiti kada su zemlje članice eh, izradile eh, članak 6 stavak 2, one su vrlo dobro znale da Europski sud nije nadležan za pitanja zajedničke vanjske i sigurnosne politike. To je bilo vrlo jasno i dobro shvaćeno. I kao što sam već rekao, parlament je u svojoj rezoluciji od 19. svibnja rekao da će pristupanje kompenzirati činjenicu da je Europski sud donekle ograničen u e, pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike. E, neovisni odjetnik Kokot bio je vrlo e, pun razumijevanja što se tiče ovog pitanja i rekla je da učinkovitost pravne zaštite za pojedinca je pojačana, a ne oslabljena u takvoj situaciji priznavanjem e, nadležnosti Međunarodnog suda. Dakle, moramo pričekati e, da komisija nastavi djelovati e, u vezi sa ovim pitanjima i da iznađe rješenje. Ja bih odbacio ideju ove rezervacije, ali ako na kraju moramo imati reviziju e, ugovora, e, kada bi tu Europski e, sud dobio nadležnost, onda više ne bi bilo problema. Ja se slažem sa profesorom Žakeom da će za to biti potrebno neko vrijeme. Ja e, sa zanimanjem očekujem koji će prijedlog dati komisija kako da nastavimo dalje. Hvala. Kao je, obično teš, nije lako sve zadovoljiti. Prelazim sada na posljednjeg govornika. Na programu je bio Claude Moraes koji predsjedava odborom LIBE. Nažalost, on nije u mogućnosti doći jer imaju jako puno E, ima jako puno posla na odboru LIBE, pa će ga zamijeniti gospođa Barbara Spinelli, koja je potpredsjednica odbora AFKO. Jedan od mojih predsjednika, Claude Moraes, zamolio me da predstavim njegov, e, njegov um, izlaganje. Drage kolege, želim se najprije zahvaliti odboru za ustavna pitanja što je uputio poziv odboru za Libe i da sudjeluje na ovom javnom saslušanju. Predsjedavajući tog odbora, Klod Moraješ, ispričava se jer ne može doći na ovaj sastanak. Pristupanje Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima je obveza prema članku 6. Lisabonskog ugovora. Ona je osim toga tu kako bi omogućila i dala dodatni mehanizam kako bi se zaštitili pojedinci protiv kršenja njihovih temeljnih prava i na taj način europska institucija postaje više odgovorna za e, očuvanje ili manjkavosti na planu temeljnih ljudskih prava. Stoga je treba ostvariti bez neopravdanog odlaganja i to na transparentan način. Tu su izrazili zastupnici u rezoluciji 8 rujna 2015. godine o situaciji u ljudskim e, pravima u Europskoj uniji. To je izvješće Laure Ferrari koje je tada dakle, usvojeno na plenarnoj sjednici. Dobro je upozoriti na činjenicu da važna sudska praksa e, Europskog suda za ljudska prava, a to su na planu azila, zaštite privatnosti, pritvor i tako dalje, koje pokriva e, područje rada odbora LIBE, a nadalje i vrlo važno na području kaznenog prava, dakle da se međusobno povjerenje može ostvariti samo višim stupnjem zaštite ljudskih prava u svim državama članicama. U tom smislu sudska praksa Europskog e, suda, suda Europske unije temelji se na sudskim e, presudama Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. I tako treba nastaviti. Odbor Libe e, stalno i opetovano traži zaštitu ljudskih prava u državama članicama i to putem različitih pravnih instrumenata pristupanje konvenciji je ključan dio takvog procesa. Odbor Libe traži između ostalog i da Europska unija odradi svoj dio posla te da uspostavi novi mehanizam kojem će omogućiti da sve države članice budu u skladu sa zajedničkim vrijednostima iz članka drugog temeljnog ugovora o Europskoj uniji i da mora posebno se osvrnuti na pravne manjkavosti a odbor Libe sada u tjesnoj suradnji sa odborom AFKOM i izvjestiteljem za mišljenje gospodinom Šeflinom radi na tome. Time će se pozvati komisija da izradi prijedloge zakonskih propisa kako bi se uspostavio mehanizam o demokraciji, pravnoj državi i temeljnim pravima, te da se sve države članice, da se dakle da se sve države članice e, pridržavaju povelje o ljudskim pravima i njezinim pokazateljima. Za slučaj da se ustanovi da neka država članica krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima, onda e, bi e, se trebalo stvrditi da ona ili krši evropsko pravo kako bi se bila u skladu sa Europskom konvencijom ljudskim pravima ili pak da krši Europsku konvenciju i da se mora podvrći i da krši dakle europsko pravo. E, to može dovesti do problema primjerice u slučaju Metiju koji se odnosio na građanina Gibraltara. Situacija se ublažava kada su prava u povelji slična onima u konvenciji, međutim nisu podvrgnuta istim tumačenjima. Moramo naravno e, misliti i na povelju, jer su barem neka prava, primjerica prava starijih ljudi ili prava na azil, da su to nova prava i nisu dio Europske konvencije o ljudskim pravima. Prema tome i povelja ima zasebne odjele, ali ona isto tako ima i ograničenja u sebi, naročito u području primjere. Primjene. Što se tiče zaključka, mogu reći da je reakcija na mišljenje suda bila prilično pesimistična, s obzirom na pristupanje. Ali e, odbor Libe uvjeren je da je potrebno nastaviti raditi jer svi građani zaslužuju instrument kojim će se omogućiti da se njihova temeljna prava zaista u stvarnosti poštuju. Hvala lijepa. Otvaramo raspravu. Naravno, mi nismo ovdje kako bismo pregovarali, ali jako je e, bi bilo dobro da čujemo i polemiku među uvodničarima, jer e, zanimljivo bi bilo čuti i drugačije komentare, a ne samo reakcije na ono što je e, su rekli uvodničari. Prvi će govoriti Ramon Hauregi, on je na početku postupka pristupanja bio izvjestitelj za to pitanje. Hvala lijepa. Evo, govorit ću španjolski. Pa, e, molim molim, stavite e, slušalice ako me želite pratiti. Hvala. Za početak želim se zahvaliti stručnjacima na njihovim doprinosima. Moram priznati da je ono što su iznijeli prilično složeno, međutim puno sam saznao. Dvije me stvari brinu. Prije svega, od veljače e, prošle godine e, nisam sigurna točno na koji se sastanak to odnosilo, ali Ricardo Pasos spomenuje veljaču. Ja mislim da ste on govorili o ovoj godini, ali održano je i saslušanje prije godinu dana. Upravo na ovu istu temu. Tada smo proučavali odluku suda iz prosinca 2014. godine. A činjenica jest da tijekom te godine nije došlo ni do kakvih promjena. Gledam eto bilješke sa sastanka održanog prošle godine i današnjeg sastanka i istih sedam problema se ponovno spominju. Dva najvažnija e, međusobno povjerenje i zajednička vanjska i sigurnosna politika javljaju se ponovno i od 2015. na ovamo ništa se nije promijenilo. Isto tako, prema onome što vidim sada o situaciji u Vijeću Europe, države članice e, jednostavno čekaju da vide kakav će prijedlog dati komisija i e, koje će se prijedlog raspravljati u Vijeću Europe. Možemo jednostavno reći dakle, da od prosinca 2014. godine i te čuvenog mišljenja suda pa sve do danas, da smo jednostavno vidjeli koliko je teško, nevjerojatno teško riješiti taj problem. Barem tako ja vidim stvari. Ja e, naravno govorim iz političkog, a ne iz pravnog stanovišta. Za sada smo imali rasprave među pravnim stručnjacima. Mi smo pravni, e, mi smo političari i e, nemamo dovoljno znanja o tome. Nedostaje nam stručno znanje, iako su neki od nas pravnici po struci, ali ne znaju toliko ovo područje. I zapravo to me sad tek dovodi do pitanja a, koje sam uočio jutros. Politički kontekst u kojem živimo ima dva aspekta od ključnog značaja za e, građane Europe. I e, zaista vitalno je zbog toga da e, Europska unija pristupi konvenciji. Mi smo već ovdje u Europskom parlamentu vidjeli da postoje sumnje o tome poštuju li države članice ljudska prava. Sve češće u političkim raspravama koje vodimo Postoje problemi e, o podjeli vlasti, e, odnosno ovlasti u pojedinim državama članicama, poštivanja temeljnih sloboda i tako dalje. Naravno, još uvijek postoji e, područje zaštite jer države članice koje su članice Vijeća Europe, one već imaju tu zaštitu putem članstva u Vijeću Europe. Ali i u okviru Europske unije trebalo bi se poštivati ljudska prava i to je dio čitave pitanje o sigurnosti i o slobodama. Vremena u kojima živima su osjetljiva i vjerojatno će u sljedećih 20 godina doći do značajnih promjena po pitanju poštivanja temeljnih prava. Sve nam to pokazuje da kada smo se složili da Lisabonski ugovor mora uključiti i pristupanje Europske unije konvenciji. Dakle, da je taj aspekt zaštite temeljnih prava građana Europske unije zaista vitalan. Imam dakle sada jedno pitanje i e, prijedlog. Pitanje je za predstavnika predsjedništva koje dakle upućujem vijeću. U državama članicama kakva je su sada razmišljanja Živimo u teškim vremenima, nije isključeno da će doći do Brexita, vode se pregovori oko toga. Što misle države članice o ovoj e, cijeloj debati? Kako oni sve to osjećaju. Jedno je kada komisija da e, različite stručne formulacije, a drugo je kada države članice u vijeću žele nešto e, donijeti, neko rješenje ili pak e, smatraju da se ovo pitanje ne može riješiti. A drugo pitanje je, slušao sam predstavnika Vijeća Europe koji je rekao pazite, nemojte ovdje pokušati ispraviti sporazum jer države članice Vijeća Europe te izmjene neće prihvatiti. Slušajući dakle tumačenje Vijeća Europe, stekao sam dojam da su na defensivnoj poziciji po pitanju izmjene sporazuma. Dakle, da to države članice Vijeća Europe neće lako pratiti ili ne bi lako prihvatile. A na kraju, evo vidimo i situaciju u Europskom parlamentu. Mi bismo trebali točno reći kako je naše mišljenje. Imali smo dakle izjavu o namjeri, a sada bi možda odbori Libe i AFKO mogli zajedno sačiniti svojevrsnu poruku komisiji ili vijeću, te još jednom na taj način pokazati da mi smatramo da se radi o važnom pitanju te da ga je potrebno riješiti. To je prijedlog evo, koji sam htio iznati, a možda bi nam koordinatori to mogli reći. Hvala Ramon, evo Barbara Spinelli ima riječ. Hvala Danuta. Prije svega htjela sam se zahvaliti svim e, uvodničarima koji su zaista iznijeli vrlo zanimljive argumente. Postoji pitanje koje želim postaviti, a odnosi se na pitanje zajedničke vanjske i sigurnosne politike kao i odluku suda u Luksemburgu. Pitanje koje postavljam sebi, a postavljam ga sada i vama, je sljedeće. Ta odluka suda je li to jedna poruka koja je zapravo šifrirana poruka. Mi u kažemo, kažete, e, e, kažete e, kćeri koja bi to prenijela, da ona to prenese sve krvi. dakle, nešto što se ovdje, dakle se radi o jednoj poruci. I ono što se traže jest da organi Europske unije riješe problem toga da Europski sud zapravo nema nadležnosti po pitanju vanjske politike kada se radi o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. I dakle, nepristanak na ovo pristipanje je zapravo poziv nama političarima da damo tu nadležnost. Pitam vas, dakle, smatrate li i vi da je to poruka i kako mi možemo na to reagirati? Ja smatram da je to poziv političarima i eh, poziv komisiji, kao što je rekao profesor Pasos. A e, i e, kolega Tondo ima pravo i parlament se mora aktivirati i nakon serije saslušanja mora preuzeti na sebe odgovornosti. Zaista mislim da moramo pričekati da se, moramo li zaista pričekati da se izmjene temeljni ugovori. Zašto bismo morali mijenjati temeljne ugovore ako u njima već postoji članak u kojem se traži pristupanje konvenciji? Naravno, postoje i neki pravni problemi. Međutim, htjela bih znati vaše mišljenje. Postoji li način da se ubrzaju pregovori prije nego li što čekamo izmjenu temeljnih ugovora, koja će se dogoditi tko zna kada. Evo se sada ću stati, imala bih e, i druga pitanja, međutim već sam sada predugo govorila. E, da, možda ćete ih moći reći. Ne znam ima li još drugih kolega iz Europskog parlamenta koji se žele javiti. I, ako netko želi iz publike se javiti, i, misli da može na taj način nama eh, nas malo prosvjetliti, neka se javi. ja sam li vas time izazvala? Sve mi je drago da sam tu. I eh, moram reći, s obzirom na kampanju koja se sada vodi u Velikoj Britaniji, sada se pojavilo pitanje povelje kao vrlo kontrovezno pitanje. potreba dakle da parlament djeluje na konstruktivan i pozitivan način koliko je god moguće kako bi e, branila i e, promicao povelju. To je zaista od velike važnosti. E, molim vas, nemojte iznevjeriti očekivanja koja smo imali u vrijeme kada se povelja pisala. Ovdje postoji određeni kvit pro quo, kvit pro e, da kada se tražilo e, povelje, da ona bude taj obavezni dio u Lisabonskom ugovoru. A to je ovo sa Europskom konvencijom za ljudska prava. Ja se nadam da niti komisija, niti vijeće, niti parlament neće tome pristupiti kao marginalnom ili sekundarnom pitanju. mislim da je pitanje međusobnog povjerenja pitanje koje se može i mora riješiti i e, to e, tako što će po tom pitanju komunicirati dva suda. A pitanje zajedničke vanjske i sigurnosne politike može se u konačnici zadovoljavajuće riješiti jedino izmjenama u primarnim zakonima kako bi se proširila jurisdikcija eh, Europskog suda za ljudska prava također i na područje eh, zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Tražio bih od parlamenta da na, među zahtjevima unese i taj e, kada se bude govorilo o budućim promjenama e, e, temeljnih ugovora. Hvala lijepa. Evo, moj odgovor na ovo je, evo sad smo preuzeli to tradicionalno postupanje da se time bavimo u sklopu izvješća Verhofstadt, tako da ćemo tada na to odgovoriti. Ja e, sada ponovno dajem riječ e, našim e, uvodničarima, tko god se želi javiti za riječ i komentirati ovo što smo imali prilike čuti. Evo, izvolite. Eh, hvala lijepa. Ja bih samo želio e, komentirati ove napomene koje smo posljednje čuli, koje se tiču promjena ugovora vezano u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Sasvim je jasno i svi to razumiju da ako se unose izmjene i dopune u ugovor, sud nema razloga to vidjeti kao prepreku. Međutim, ne znam, neće li to ograničiti mogućnosti Europskoj komisiji. Kao što sam ranije spomenuo, to bi moglo predstavljati preporuku za pronalazak drugačijeg rješenja, određenu preporuku e, prepreku za kreativnost. Gospodin Žake je godinama radio na ovome pitanju i rekao je da zapravo države članice nisu spremne prepustiti nadležnost vezanu u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Europski parlament je već jasno rekao da Europski parlament da mm, ugovore treba revidirati da bi se dala nadležnost E, vezano u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Ako idemo u tom smjeru, mi implicitno isključujemo ostale mogućnosti rješavanja problema koje nam se stavljaju na raspolaganje. Ne znam trebamo li ići u tom smjeru, ali svakako to treba imati na umu. E, gospodin e, De izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim eh, zahvaliti eh, uvaženom zastupniku eh, na pitanju za vijeće. Spomenuo je kontekst vezano uz ovo mišljenje unutar vijeća i općenito kakvo je ozračje. Želio bih iznijeti tri komentara. Kao prvo, pravna obveza vezana uz pristupanje još uvijek je prisutna. Drugo, o tom pitanju se nedavno raspravljalo na vijeću ministara e, pravosuđa 9. listopada i u to vrijeme oni su jasno potvrdili e, vlastitu predanost da nastave s procesom pristupanja kao što predviđaju ugovori. I treće, Prošle godine nismo učinili nije baš da nismo učinili ništa. Na stručnoj razini smo e, raspravili e, sva stručna i postupovna pitanja temeljem prijedloga koje je iznijela komisija i učinit ćemo to ponovno sljedeći tjedan u sklopu rada naše radne skupine. Na kraju, kao što sam već rekao, vijeće je iskazalo svoju predanost da nastavi s rješavanjem pitanjima međusobnog povjerenja i zajedničke vanjske sigurnosne politike kao prioriteta čim se iznese prijedlog vezan uz to pitanje od strane Europske komisije. Gospodin Palakijević, izvolite. Hvala lijepa i Gospodin Horeki mi je postavio pitanje vezano uz stajalište Vijeća Europe. Kao što sam ranije najavio, ja ne mogu govoriti u ime država članica, jednostavno stoga što države članice Vijeća Europe nisu donijele nikakvu političku odluku, već su samo ponovile da su predane brzom zaključenju ovoga procesa i da učine sve što je moguće u danom kontekstu da se proces zaključi. Međutim, možda bih mogao samo pojasniti. Iz mojeg izlaganja on je izgleda stekao dojam da ne treba ništa dirati u ugovoru o pristupanju. To nije poruka koju sam ja želio prenijeti. Kao što sam već ranije rekao, mogu se iznijeti pisane napomene, no postoji samo jedna stvar koja me zabrinjava. Neke stvari mogu se mijenjati, još uvijek smo u procesu pregovaranja i e, sa strane Vijeća Europe nije potreban novi mandat da bi se nastavilo s pregovorima. U ovome trenutku pregovori nisu zaključeni. Dakle, ugovor o pristupanju je također još uvijek predmet pregovora. Međutim, samo želim prenijeti poruku da se e, ograniče izmjene i dopune koliko god je to moguće, posebice kada se radi o točkama o kojima se bolje baviti temeljem internih e, izjava i odredbi, posebice kada se radi o unutarnjim odnosima. Ono što se vidi iz mišljenja jest zapravo nekakva vrsta nepovjerenja Europskog suda. Države članice traže toliki broj jamstava i traže se zapravo da ispune svoje obveze kada se radi o provedbi ugovora o pristupanju no to je nešto što je zapravo unutarnja stvar Europske unije i nema tome mjesta u međunarodnom ugovoru kada se radi o tumačenjima. Dakle, to je nešto što je vezano i uz tumačenja e, suda u Luksemburgu i nema smisla opterećivati e, sud e, u Luksemburgu tim pitanjima. Mislim da bi to bilo kontraproduktivno. Slažem se da nije još uvijek potpuno jasno kakav će biti ishod nedavne presude gdje se govori samo o predmetima koji se tiču sustavnih manjkavosti i govori se o kumulativnoj uvjetovanosti, te sad nije sasvim jasno hoće li se zapravo ići u tu analizu temeljem E, kumulativnog aspekta ili je to nešto što bi trebalo biti individualizirano. No, e, ja jesam optimist. Mislim da se zapravo ne radi toliko o pritisku iz Strasburga koliko o pritisku ustavnih sudova diljem Europe. Presuda u predmetu Karlsruhe postala je vrlo snažnu poruku Europskom sudu da bude oprezan. Mišljenje je doneseno i ono što je paradoksalno jest da je u prvi plan stavilo pitanja zaštite ljudskih prava i ulogu Europskoga suda kojom se nismo možda ranije toliko bavili to cijelo mišljenje zapravo je light motiv koji kaže da kada se radi o pravo Europske unije postoje samo povelja i ne mogu postojati drugi standardi, ali govori također i o nacionalnim ustavima. Dakle, poruka koju smo dobili od velikog broja ustavnih sudova, posebice onog u Njemačkoj, jest da i Luksemburg sada osjeća da mora biti oprezniji jer bi inače e, došlo do potkopavanja e, te prednosti evropskog prava nad ostalima i tog načela koji je do sada e, slijeđeno situacije u kojoj kada se radi o ljudskim pravima da bi sve države članice trebali postupati jednako Dakle, mislim da ova rasprava može biti samo korisna u budućnosti i nadam se da ćemo uspjeti prevladati te probleme. Hvala. Gospodin Žake. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim reći da se ne radi o sasvim dramatičnoj situaciji, posebice kada se radi o zaštiti ljudskih prava u Europskoj uniji. Povelja se provodi, provodi je Europski sud i to na dosta strog način kao što pokazuje sudska praksa. Dakle, nismo u nekakvoj situaciji u kojoj izostaje pravni poredak vezano uz to pitanje. Tim više što Europski sud uključuje u svoja mišljenja i presude Europsku povelju uh, u kontekstu vlastitog tumačenja, naravno. Problem koji nam preostaje riješiti, jedini problem koji nam preostaje, je da vidimo je li Europski sud jedini uh, koji može uh, tumačiti um, pitanja vezana uz ljudska prava ili također treba uključiti i konvenciju o ljudskim pravima. Treba postići jedinstveni dogovor kada se radi o rješenjima. Prijedlozi mogu biti različiti, možemo stvari malo istančati, treba, možemo se baviti različitim tumačenjima, ali e, nema tu stvarne poteškoće kao što sam već rekao, pravi problem jeste, tu se slažem s gospodinom Palikavićem, vidjeti kako stojimo vezano uz zajedničko međusobno povjerenje. Vrlo je važno ostvariti napredak. Nadam se da ćemo za par mjeseci imati jedinstveno tumačenje nadležnosti e, suda u Strasburu i mislim da ćemo s te točke moći krenuti dalje. Postoji prostor za različite razmišljanje, nema smisla vršiti bezrazložni pritisak. Mislim da ne možemo niti sanjati o e, promjeni ugovora preko noći. ne možemo se staviti u situaciju gdje imamo dvije stvari, dva stajališta koje u potpunosti blokiraju proces. Ili s jedne strane apsoluta izmjena i dopuna ugovora ili apsolutno nediranje ugovora. Mislim da ne smijemo doći u situaciju gdje imamo onaj e, status koji nam ne mogućuje daljnji napredak u pregovorima s državama članicama, takozvani no-go status. To mi se ne čini opravdanim, a isto tako niti političkim vrlo razumnim. Ono što porestavlja stavni problem kada se radi o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici E, nije toliko da bi moglo doći do kršenja temeljnih ljudskih prava. Nema mnogo obvezujućih akata u kontekstu zajedničke vanjske sigurnosne politike kada se o tome radi. Ono što predstavlja problem jest aktivnosti u sklopu misija koje bi mogle kršiti ljudska prava. Dakle, loše administriranje e, ili recimo primjeri kakve smo vidjeli na Kosovu i slično. To su primjeri koji predstavljaju problem i dovode u pitanju cijelu zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku. E, to su pitanja kojima bi se možda mogao baviti Europski sud kao što predstavlja Europska komisija zato što je to nešto što je u nadležnosti Europske unije. Europski sud, gospođo Spinelli, slažem se s vama, također kaže da želi e, proširiti svoje nadležnosti i to nam jasno kaže. Međutim, Europski sud e, i sam može proširiti svoje nadležnosti, to je već činio u prošlosti i ista stvar to može učiniti sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom dok čekamo kraj godine. To je zapravo ono što nam Europski sud i sam kaže kad ga se e, zatraži mišljenje o sličnim pitanjima. Radi se zapravo o pitanju strategije. Ako se dogovorimo oko pet točaka, Hoćemo li se odmah vratiti za pregovarački stol vezano s tih pet točaka ili hoćemo li čekati da se najprije razredi stajalište koje bi bilo globalno stajalište. Na komisiji je da da prijedlog strategije vezano uz to pitanje. Ja mislim da bi bilo bolje da se za stol vratimo s jednim paketom o kojem ćemo zajednički pregovarati, nego da se pregovara točku po točku. Međutim, to je stvarni politički problem koji Europska komisija mora riješiti, odnosno mora dati svoj prijedlog rješenja. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Tko se sljedeći javio za riječ? Gospođa profesorica Morano. Hvala lijepa. Zaista uživam u svim raspravama i ovakvom načinu komunikacije i općenito u diskusiji. Želim međutim istaknuti jednu stvar koja je ponovljena u više navrata danas. Pravo je efikasno sada samo kada je politička volja na strani prava. Europska komisija ili svi u Europi mogu predlagati fantastična, kreativna rješenja načine promjene, da koristim istu terminologiju koja se koristi cijelo vrijeme. Međutim, ako politička volja ne prati te prijedloge kreativnih rješenja, neće doći do promjena. Politika je ta u čijim rukama je zapravo ključ. Moja ideja sljedeća. Svaki puta kada se prolazi kroz krizu i pogledamo li kako stvari stoje u povijesti Europske unije, možemo vidjeti da različite krize, različiti razvoj događaja pokazuju da se pobjeda ostvaruje ako postoji politička volja. Nemojmo stoga ovo mišljenje promatrati samo u negativnom svjetlu. Pokušajmo iz njega nešto naučiti, pokušajmo se baviti problemima. Slažem se s gospođom Spinelli da se zapravo radi o poruci, o signalu koje nam šalje Europski sud. Nedavno smo intervjuirali neke od sudaca i oni su također razmišljali o mogućnosti promjene, odnosno izmjena i dopuna ugovora i e, razgovarali smo također i o eventualnoj rezervi kada se radi o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici, ali nije se razmišljalo o tome kao jedinstvenom i jedinom rješenju razmišljalo se o tome kao i o rješenju koje bi možda bilo najbolje, to je izmjena i dopuna ugovora. A da bismo izmjenjivali i dopunjivali odredbe ugovora, mora postojati politička volja. I tu zapravo leži poteškoća kada se radi odnos ova dva elementa. Mi vjerujemo da to može biti pozitivni element, da može doći do nečega i Europski parlament u tome može odigrati snažnu ulogu. Dakle, ideja rješenja nije e, jednostavno maknuti iz ove jednadžbe, da tako kažemo, izmjene i dopune e, odredbi ugovora. Europski parlament oduvijek je bila institucija koja je davala vjetar u leđa Europskoj komisiji i Europskom vijeću da se unesu neke promjene. I tako je bilo uvijek kada se radilo o temeljnim pitanjima na ovoj razini. Mislim stoga da imate veliki broj prilika ovdje i e, čini mi se da je to sjajna prilika da se utaba put konačnim i mogućim promjenama u budućnosti. Ovo je zapravo pozitivna poruka, to je ono što ja vjerujem. Vjerujem da kriza uvijek rezultira pozitivnom promjenom. Hvala. Commission, Europska komisija želi nešto reći? A na kraju krajeva sve u vašim rukama, pa možete i reći nešto pozitivno ako želite. Gospođo predsjediteljice, hvala vam. Želio bih iznijeti nekoliko napomena vezano uz ovu vrlo konstruktivnu, instruktivnu raspravu koja zapravo meni predstavlja jedan koristan element e, i prenijet političke poruke svoje instituciji. Moja prva napomena bila bi sljedeća. Mislim da svi mi, kao pravnici ili političari, imamo vrlo kritični stav prema mišljenju Europskog suda. Bilo je to možda iznenađenje, ali mišljenje tako kako i moramo ga uzeti ozbiljno. To je nešto što jednostavno preizlazi iz vladavine prava. Radi se o Vrhovnom sudu našeg institucijskog sustava, e, sustava europskog prava i to mišljenje trebamo ozbiljno razmotriti i dosljedno ga primjenjivati u kontekstu pregovora i u kontekstu prijašnjih odluka suda. Moja druga napomena odnosi se na napredak koji je do sad ostvaren. Slažem se sa uvaženim e, zastupnikom koji je rekao da bismo se bili mogli nadati bržem napretku od kada je doneseno mišljenje. Međutim, mnogo smo toga odradili na stručnoj razini i ja se u potpunosti e, slažem s profesorom Žakeom koji je rekao da jedina teška pitanja koja preostaju trebaju biti riješena slijedom teških odluka oba suda. Tada će se moći donositi informirana, informirana mišljenja. Naš je pristup da e, promjene ne bi trebale nadilaziti ono što je nužno da bi se učinilo sve što je potrebno da bi se bilo sukladno tumačenjima suda i jednog i drugog. Posebice kada se radi o području primjene odredbi vezanih u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, međusobno povjerenje i međusobno priznavanje. Treća točka o kojoj želim govoriti je sljedeća. Tu se ne slažem sa svojim uvaženim kolegom Rikardom Pasosom. nema novih odluka vijeća, pa stoga niti novih smjernica smjenica vezanih uz pregovore koje bi bile sastavni dio e, odluke vijeća. Smjernice iz 2010. godine su dovoljne, e, presuda suda nije im protivna niti suprotna, već ih e, dopunjuje i sada se komisija savjetuje sa posebnim odborom koji je imenovalo vijeće. Dakle, nema potrebe za novim e, formalnim procesom donošenja odluka. No kao što je oduvijek bio slučaj do sada, mi konzultiramo vijeće i u praksi čak idemo i on kraj toga, u tjesnom smo dijalogu s Europskim parlamentom. Četvrta stvar koju želim komentirati vezana je uz pregovaračku e, strategiju Vijeća Europe. Nisam u poziciji govoriti o tome službeno, zato što nije donesena odluka na političkoj razini, ali osobno mogu reći da su osjećam s pristupom koji je iznio profesor Žake, a to je da je bolje imati e, pregovaračko stajalište vezano u sve točke, dakle jedan paket, prije nego što se vratimo za pregovarački stol. To je također i dominantno mišljenje, ako sam dobro shvatio, situaciju među državama članicama. I zaključno želim iznijeti jednu opću napomenu. Točno je da se može reći da smo u teškoj situaciji u Strasburu, zato što trebamo ponovno pokrenuti pregovore i svi se slažemo da se trebamo držati onoga što je apsolutno nužno potrebno. Međutim, postoje definitivno točke u kojima će se morati mijenjati i e, nacrt ugovora o pridruživanju i obrazloženje. Sve to sastavni dio pregovaračkog paketa. U konačnici nema pretjerano velike razlike E, bavimo li se nekim pitanjima zasebno u paketu i bavimo li se nekim instrumentima zasebno u paketu jer se njima moramo baviti. Međutim, želim reći da sve ovo činimo zato da bismo bili u skladu sa odlukom našega suda. Vladavina prava, što je nešto što je zajedničko i Vijeću Europe i nama, traži od nas da slijedimo takav pristup. I moja posljednja napomena, a bilo bi dobro kad bi se tu ideju moglo proširiti u kontekstu u kojem djelujemo. Europska unija pregovara o svojem pristupanju ne zato da bi ostvarila nekakvu političku gospodarsku prednost za sebe, već zato da bi se integrirala u taj paneuropski sustav eh, zaštite temeljnih ljudskih prava. Dakle, od samoga početka situacija, kontekst pregovora ponešto se razlikuje od drugih međunarodnih e, pregovora i vjerujem da je to nešto e, s čime se slažu i kolege u Strasboru. Hvala. Hvala lijepa. E, koliko mi smo time došli do kraja ove rasprave. Ovo je bilo prenošeno direktno preko web streaminga. Naravno, ovo je izazov i što se tiče e, tajminga ovog cijelog procesa, ali naravno da postoji potreba da se ovo tretira kao hitna stvar. E, postoji osjećaj e, hitnosti i kad je riječ o političkom aspektu, osobito e, u ovo sadašnje vrijeme u kojem e, se događaju promjene i u kojem moramo biti osjetljivi na e, to ovo je politički važno pitanje zato je vjerojatno neka vrsta potpore za finalizaciju ovog e, razrješenja ovog pitanja će doći od strane parlamenta ali mi također shvaćamo da ovaj pristup e, da se e, analiziraju primjeri i sudske prakse je nešto što se e, preporučuje. Ono što ja mogu reći je da se mi nadamo da čak i ako Vijeće Europe ne vidi potrebu da se da novi e, mandat, da ćete biti otvoreni za e, nove pregovore, odnosno za postizanje kompromisa. Dakle, koliko sam ja shvatila, e, e, da, naravno, komisija je ta koja pregovara i kad komisija dovrši svoje prijedloge e, koje mi čekamo, naravno da smo otvoreni za kompromise. Jedan od jedna od najvažnijih stvari je da ne smijemo pritom zaboraviti naše građane koji e, za koje e, za čiju korist e, radimo na pristupanju konvenciji. Hvala lijepa. Mislim da je ovo saslušanje bilo doista vrlo korisno za nas, a nadam se da je bilo korisno i za paneliste. Zahvaljujem vam još jednom. Što god bude E, zaslužilo pažnju parlamenta za vrijeme ovih pregovora što god budete htjeli e, e, podijeliti s nama mi smo naravno zainteresirani i stojimo na raspolaganju za daljnju komunikaciju sada ćemo imati pauzu od 15 minuta potom ćemo nastaviti sa sastankom prema našem dnevnom redu dakle 15 minuta pauze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 Colleagues, I would like to start the meeting. We have point five on our agenda, which is budgetary capacity. Hvala kolege. sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja se ovisi o proračun, koja govori o proračunskim mjerima. Izvjestitelj o mišljenju prema članku 54. je Paolo Ranđer iz Europske pučke stranke. ako on ne želi uzeti riječ, onda ćemo riječ dati izvjestiteljima u sjeni. Ne, znam, želi li se kolega Ranđevi javiti za riječi? Paolo, izvolite. Dragi prijatelji, kao što znate, izrađujemo mišljenje na temi fiskalnih kapaciteta. Želim vas ovdje upozoriti da e, na primjedbu da kao i obično kada izrađujemo mišljenja postoji e, jako e, malo e, prostora za napisati to mišljenje. Dakle, broj slovnih mjesta je ograničen, pa je u tom smislu vrlo teško unijeti sve nijanse i složenosti. Međutim, s obzirom na sve to, ovaj verzija je E, privremena verzija, zato što je Ekon odgodio izvješće tek za sljedeći tjedan. Međutim, naš je rok 28. travnja za iznošenje krajnje verzije, pa e, ćemo e, do onda pripremiti izvješće. Već sam se sastao sa dva izvjestitelja, s Pervanš Berez i sa Haimeom Begeom i e, e, moram reći da imamo dva dokumenta koji su vrlo e, dobra, kompletna, ali jako otvorena istovremeno. Ne znamo želi li oni fiskalne kapacitete koji će se usmjeriti apsorpciji asimetričnih šokova, odnosno mehanizama asimetričnih šokova, ili pak osiguranja za nezaposlene ili pak kon, konvergencije za određene sigurnosne instrumente i tako dalje. Drugim riječima nije točno E, lako niti odrediti što misle kada govore o ograničenim fiskalnim kapacitetima. Međutim, mi kao odbor za ustavna pitanja, nama je jasno da ne možemo izraditi punu nefiskalne kapacitete, jer e, bi zato bila potrebna izmjena temeljnih ugovora. Što se pak tiče samih temeljnih ugovora, moram reći da imamo dovoljno mogućnosti za ograničeni fiskalni kapacitet i smatram da je to zaista nužno kako bi se dovršila ekonomska i monetarna unija. Ekonomsko upravljanje se ne može napraviti bez tih instrumenata. E, to je, mislim, vrlo važno. To stoji također i vrlo je jasno u dokumentu petorice predsjednika. Taj dokument traži za izmjene ugovora. Međutim, ovdje nemamo slobodne ruke za to. Mi se ovdje ne bavimo izmjenama ugovora, već samo izmjenama koje možemo napraviti u sadašnjim uvjetima. što e, moramo reći kao što je dio europskog proračuna i e, koje su implikacije načela jedinstva u europskom proračunu. To stoji u e, proračunu i jedinstvo proračuna je nešto što sasvim jasno traže izvjestitelji, a naravno i to da mora biti sukladno s višegodišnjim proračunskim okvirima. Govorimo također i o maksimalnim vrijednostima za vlastita sredstva. Mogli bismo uspostaviti i nova vlastita sredstva, čak koje bi dolazili samo iz određenih država članica, a i također bi se e, mogle izdvojiti prihodi za financiranje određene vrše troškova, primjerice zaštite, odnosno osiguranja e, mirovina kada bi se ista e, usvojila izvješćem Ekon. Proračun Europske unije ima jamstva za određene vrste operacija E, pozajmljivanja, odnosno kredita i e, to će biti vezano za maksimume troškova u okviru višegodišnjih financijskog okvira. To je točka koja može biti prilično kontroverzna, pa bih ih htio pojasniti. Ne bismo htjeli ovdje da se e, maksimalni iznosi ti plafoni međusobno preklapaju jer već je sada moguće prekoračiti e, i to uredbom o višegodišnjem financijskom okviru kao fiskalnom kapacitetu. Prema tome ovdje ne otvaramo novo izuzeće, već dajemo primjer e, FSM-a ili Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji gdje se maksimalne iznosi mogu prekoračiti. I e, tu bi kapacitet postojao samo u dakle, tom slučaju. To je dakle institucionalni pristup tim mehanizmima, ali on se može izmijeniti u konačnoj verziji jer postoji točna vizija o kad budemo imali točnu viziju prijedloga izvjestitelja Ekona. To se možda može izmijeniti. Ali postoji tu i zaista ustavna pitanja u sukladnosti s ugovorima. Međutim, to ćemo e, morati e, preispitati Izvjestitelji su do sada radili dakle, na način gdje su sva ta pitanja ostala otvorena i iz tog razloga nismo mogli e, više toga izraditi jer ne znamo koja će biti konačna opcija izvjestitelja. Ono što jasno možemo reći da postoje neke stvari koje moraju ostati u tom izvješću. Jedno da postoji potreba za demokratsku legitimnost polaganje računa i nadzor i kontrolu Europskog parlamenta. Proračunske kapaciteti o kojima govorimo su one koje bi e, parlament, Europski parlament trebao kontrolirati. To bi bilo prirodno. Europski parlament trebao bi u skladu s ugovorima u tome biti potpuno uključen. Međutim, to bi moglo stvoriti i problem također ustavno-pravne prirode, a to je da se fiskalni kapacitet će se vjerojatno svesti na zemlje eurozone. Dakle, e, države članice eurozone će u to biti uključene na način koji će biti drugačiji od onoga na koji će biti uključene zemlje koje nisu u eurozoni. Moramo vidjeti kako ćemo to izraditi, a novo izvješće nakon izvješća Ekon će vjerojatno tu trebati eh, biti izrađen. Ovisno o tome kako se budu eh, razvijali fiskalni kapaciteti. Eh, mi već sada smatramo da e, imamo rješenje koje će dati Europska središnja banka za mehanizam nadzora. Kao što znate, o tome smo razgovarali kada smo načinili mišljenje o izvješću Giggle o davanju kapaciteta nadzora. Tada se raspravljalo trebamo li imati europsku e, bankovne tijelo ili će e, se odlučiti za Europsku središnju banku. Odlučilo se dakle na kraju za Europsku središnju banku kao što znate. Ali problem je postojao jer ne one zemlje koje su se odlučile da ne preuzmu euro, već one koji imaju obvezu da uđu u euro u jednom času, dakle da se njih uključi na ovaj ili onaj način, te da nadziru situaciju u Europskoj središnjoj banci. Oni bi naravno trebali sudjelovati u e, nadzoru i postoji odbor koji se time bavi. Međutim, Europska središnja banka je tako je, mora imati zadnju riječ. Mehanizam je sljedeći kada jedan odbor uzme, donese odluku, 19 e, članova e, upravnog odbora Europske središnje banke tada e, raspravlja i za slučaj da nisu svi istomišljenici mišljenici zašto se njihovo mišljenje razlikuje od nadzornog, mišljenja nadzornog tijela, moraju dati potkripljeno mišljenje o tome zašto se ne slažu. Ono što bi se moglo dogoditi, iako bi to bilo vrlo rijetko, jeste da bi odluka e, e, Europske središnje banke bila različita od one nadzornog odbora i da se radi odluci u kojoj nisu sudjelovali. Međutim, to je bio kompromis jer morali smo zajamčiti da zemlje koje nisu članice eurozone imaju poticaja da uđu u eurozonu. Budu li imali samo prednosti eurozone, a usto vlastitu valutu, to naravno ne bi bilo dobro. I zato smo morali napraviti tako složen sustav. Ne mislim da se to rješenje u ovom slučaju mora ponoviti, već jednostavno kažem da ćemo imati vjerojatno rješenje na dvije razine kako bismo zajamčili da zemlje koje nisu u eurozoni da oni ne mogu glasati isto kao i zemlje unutar eurozone, ali ako žele ući u fiskalne kapacitete, onda mogu biti dio toga i e, imati e, pravo glasa. A zemlje koje nisu u eurozoni ipak su u izvjesnom smislu one koje snose određene odluke koje su donesene za eurozonu. Postoji još jedna odluka koja je važna i zapravo i nije tako laka za riješiti, a to je e, sudjelovanje nacionalnih parlamenta u tome. Naravno, mislim da ako imamo potpuno sve mogućnosti da oni uđu u to i da se uključe u to putem protokola, da je to nešto što možemo razmotriti. Uz naravno načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Ono čega moramo biti svjesni, međutim, je da je vrlo važno da kontrolu nad europskim odlukama zadržimo Europskom parlamentu. Nacionalni parlamenti moraju kontrolirati nacionalne odluke i ono što ta država radi u vijeću. A Europski parlament treba kontrolirati europske odluke i Europsku središnju banku. A bude li tako jedno novo tijelo E, koje će se baviti fiskalnim pitanjima, moramo, je, e, mi, moramo ga mi kontrolirati. Evo, to će zapravo biti pitanja, glavna pitanja kojima ćemo razgovarati u budućnosti. I zato smatram da budući da nemamo mogućnosti nemamo dovoljno prostora da razvijemo sve te ideje. Moramo dakle dati načela parlamente, sve što će kontrolirati Europski parlament, uključenost nacionalnih parlamenta prema sadašnjim protokolima i mogućnost sudjelovanja zemalja koje nisu u eurozoni, te eh, isto tako i eh, mogućnost da će e, zemlje morati e, iz e, koji će ući u eurozonu morati imati određenu mogućnost nadzora, ali ne istu kao i da su u eurozoni. To bi dakle trebao izgledati način organizacije ovdje u Europskom parlamentu, ja mislim da je to moguće. Međutim, da dođe do izmjene temeljnih ugovora, onda bi se vjerojatno e, svim tim temama moglo pristupiti na različiti način i e, to bi vjerojatno bilo i lakše. No, s obzirom na to koliko je teško izmijeniti temeljne ugovore, onda vjerojatno je bolje da se usmjerimo za ovaj pristup u okviru onoga što sada možemo napraviti. E, ne želim vas zabrinjavati, ali e, nećemo sad čuti samo neke napomene, nego ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Kao prvo želim vam zahvaliti. Nisam imala vremena pročitati cijeli tekst, samo sam ga e, vrlo brzo preletjela. Za vrijeme našeg saslušanja e, jutros. Ali ono što mi se čini zanimljivo, čini mi se da je zanimljivo ovo što ste rekli, zapravo imamo mnogo toga za reći e, sa stajališta e, ustavnih sa stajališta ustavnih ustavno, sa ustavnih stajališta o proračunskom kapacitetu eurozone. Mislim da ako sam dobro shvatila e, da imamo mogućnost unutar ugovora stvoriti fiskalni kapacitet za eurozonu. Vi ste rekli da te mogućnosti nisu baš jako široke, međutim e, to nije stvar brojki, nego stvar instrumenta. Dakle, mislim da bi da ta mogućnost postoji. U izvješću e, sa gospodinom Brokom e, rekli smo da dio europskog eh, proračuna eh, posvećen eurozoni mora imati svoje vrlo konkretne eh, namjene. Dakle, mi kao odbor možemo pokušati putem amandmana definirati maksimalne dimenzije e, za te politike unutar e, odredbi ugovora, dakle e, unutar mogućnosti koje pruža ugovor. Mislim da je naša obavezno u slučaju definirati maksimalne moguće dimenzije. Možemo također e, malo i proširiti ovo vaše izvješće amandmanima. Amandmani mogu biti mogućnost za to. Dakle, pokušat ćemo ih e, načiniti, moramo naravno biti koherentni e, sa drugim izvješćima, ali pokušat ćemo e, formulirati našu zajedničku jasnu poziciju kao odbor. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ECR, gospodin mi ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Mislim da vas neće iznenaditi da je nama u klubu zastupnika ECR vrlo teško podržati e, ovo izvješće e, i to zbog e, načelnih razloga. Međutim, usprkos tome, imam samo dva promišljenja u vezi sa ovim što je prethodno rečeno. prvo, što se tiče neovisnosti Eh, Europske središnje banke koja je po mom mišljenju vrlo bitna. Eh, izvjestitelj je spomenuo da je važno da Europska središnja banka bude pod kontrolom Europskog parlamenta. Ja se s time ne slažem, međutim ako se eh, složimo oko toga, s druge S druge strane što se tiče e, kontrole nad komisijom, s tim se slažem i e, mislim da bismo to mogli proširiti e, i da bismo trebali govoriti ne samo od kontroli nad komisijom, nego i od kontroli nad vladama u zemljama članicama. Ovaj ovo o čemu sad govorimo je da bi kapacitet trebao biti dio europskog proračuna. E sad, e, proračuna Evropske unije. E sad, ako dođe do Brexita, e, što će onda biti? Jasno, u, dokumentu jasno stoji da ono što je dakle ispregovarao premijer Cameron je da e, Ujedinjena kraljevina ne bi trebala platiti u tom slučaju, na primjer za e, Bejlin i slične, u sličnim situacijama. Dakle, zar ne bi u skladu s tim bilo e, razumnije da proračun eurozone Dakle, da, da to malo e, odložimo, odnosno ohladimo prije nego što vidimo što će, što će biti sa Brexitom. Hvala lijepa. Silvi Gular ima riječ. Hvala Danuta. Zahvaljujem eh, i izvjestiteljici, odnosno izvjestitelju, ispričavam se. Mislim da postoji jedno pitanje eh, o kojem bi ovaj odbor trebao razmisliti, a to je trenutak u kojem ćemo napraviti određeni zaokret. E, put kojim će krenuti Velika Britanija imat će veliki utjecaj, ali mislim da možemo donijeti odluku neovisno o tome. Imamo pred sobom dva rješenja. Ako Britanci glasaju za, u tom slučaju doći će do vrlo dvojbenog promišljanja tog međunarodnog sporazuma. Nitko ne zna što vrijedi, a što ne vrijedi. E, moram podsjetiti da se ovdje ne radi o dokumentu koji ide na ratifikaciju nacionalnim parlamentima. Dakle, ako ovaj sporazum stupi na snagu, bit ćemo u potpunoj konfuziji i u teoriji to će stati na kraj onime što je bilo načelo od ugovora iz Maastrichta, a to je da postoji jedinstveni institucijski okvir. Zbog tog razloga određeni broj predstavnika država ne sudjeluju u euru i tako dalje. Dakle, ulazimo u potpuno neistražen teritorij i mislim da tu nije sve jasno. Naime, ljudima nije jasno da u trenutku kada Britanci kažu da, će se rasprava prebaciti na ostale države članice. To će otkriti u trenutku kada do toga dođe. Kada se radi o usvajanju ovog sporazuma jer zaobišlo se Europski parlament, što moram priznati da je vrlo ekstravagantan način funkcioniranja, naći ćemo se na vrlo nesigurnom području. S druge strane, ako Britanci glasaju ne, onda ponovno ulazimo u jednu drugu vrstu nesigurnosti i tu dolazim do svoje druge primjedbe. Mislim da eurozona, uključujući sve države članice koje joj se žele pridružiti, mora donijeti određene odluke, ali postoji makroekonomsko načelo odgovornosti koje nam je potrebno kako bismo ostvarili napredak kada se radi o proračunskoj situaciji u eurozoni. O tome sam razgovarala i sa izvjestiteljima. Mislim da je izvjestitelj zapravo obavio dobar potpun posao i da je ovo sjajan temelj za daljnji rad. Ono što bih ja voljela vidjeti u dokumentu za koji se zalaže AFKO jest da e, obveze i prava idu ruku pod ruku. Mislim da treba stvoriti institucijski sustav u kojem ljudi koji sudjeluju u nečemu imaju pravo izraziti svoje mišljenja, ali akteri, oni koji tome sudjeluju, koji plaćaju, imaju pravo reći svoje mišljenje, imaju prava. Međutim, s druge strane, mislim da prava ne mogu biti veća od obveza koje neki preuzimaju, tako da oni koji nisu u u e, tom krugu imaju naravno pravo reći svoje mišljenje, ali njihova prava ne bi smjela nadilaziti obveze koje su preuzeli. E, druga stvar koju treba imati na umu je također e, raspon različitih funkcija koje proračun ima. E, mislim da ne smijemo govoriti o tome ne, mi ovdje sad imamo kontraciklički proračun. Postoje s jedne strane funkcija javnih dobara, s druge strane kontraciklička funkcija i treća strana gdje se zapravo usudimo govoriti o svim tim potrebama i ostalima, jer moramo se usuditi. Sljedeća stvar koju želim reći tiče se nečega što je izvjestitelj rekao o nacionalnim parlamentima. Nacionalni parlamenti imaju svoju ulogu. Dozvolite da e, vas podsjetim na paket šest mjera koji je uveo nacionalne parlamente i dao im ulogu u procesu. Vrlo je važno da se poštuju e, sporazumi koje su države članice e, potpisale i govorim tu i o svojoj zemlji. Ako to ne učinimo, bojim se da ćemo se naći u situaciji u kojoj u temelju nećemo imati mogućnost držati e, određena tijela odgovornima za određene postupke. Dakle, tu dolazimo do tog načela accountability o kojem sam govorila. Moramo vidjeti postoji li proračunski kapacitet eurozone, ali vrlo je važno ne miješati sve i trpati u isti koš. E, ja sam spremna na daljnju suradnju sa izvjestiteljem i e, potičem ga da neovisno o novonastalim okolnostima bude izuzetno ambiciozan. Nema smisla neprestano vikati e, to nije realno, to nije realno, to nije realno. S jedne strane e, moramo paziti na ostavimo potpuno irealni i e, ostanemo u situaciji u kojoj smo svi, barem uvjereni da smo zadovoljni, a Evropljani su potpuno nezadovoljni. Hvala. Fabio Castaldi? Nije ovdje. On nije ovdje onda e, je to bilo to. Onda možemo preći na e, raspravu. riječima ima Jo Leinen. Hvala lijepa, zahvaljujem izvjestitelju. E, naše mišljenje mora biti kratko. Mislim da su one bitne točke što se tiče našeg odbora već rečene, a e, to se tiče neophodnosti e, fiskalnog kapaciteta eurozone. Kriza nas je poučila da eurozona ima jedan veliki deficit jer stoji na jednoj nozi, a druga noga, e, a drugu nogu nema, to je dakle E, problem, e, fiskalni kapacitet, e, opće je prihvaćena stvar da mora postojati. Ovaj parlament može imati kontrolnu funkciju i mi se trebamo obraniti od e, prijedloga nekakvih e, međuvladinih e, konstrukcija koje koje ne bi bile dobro rješenje. Dakle, fiskalni kapacitet bi u tom smislu mogao biti dio rješenja. E, znam da postoje neka pitanja, neki problemi, e, još nismo e, razradili na koji način ćemo to učiniti, međutim postoje mogućnosti koje pruža Lisabonski ugovor i kako unutar e, sveukupnog proračuna Europske unije možemo napriti proračun e, eurozone. Dakle, time će se sigurno pozabaviti odbor Ekon. Tu postoji cijeli niz želja od A do Z. E, međutim, da bi se sve te želje ispunile, trebalo bi jako, jako puno novca i o tome bismo trebali imati posebnu raspravu. Ono što je bitno je e, da e, iz razno raznih razloga zemlja, e, svaka zemlja može biti izložena nekim šokovima a zemlje članice koje su preuzele euro više nemaju suverenitet nad e, valutom. E, I to dovodi naravno do problema. Pitanje je da li e, ćemo izraziti naša stajališta i o tome kako će se organizirati upravljanje tim budućim fiskalnim kapacitetom, e, da li će to biti u nadležnosti u čije će to nadležnosti biti, po mom mišljenju e, bi to trebao biti potpredsjednik komisije. E, zato ne znam koju ulogu će u tom smislu imati Europska središnja banka. Po mom mišljenju ona bi trebala biti izvan svega toga, ona, bi, ona tu nema zapravo e, nikakvu ulogu. Ulogu imaju komisija i parlament i naravno vijeće, odnosno sve europske institucije. E, što se tiče fiskalnog kapaciteta. Ono što je sad e, zanimljivo pitanje je kako će Prvo pitanje je e, što će biti sa zemljama koje još nisu preuzele euro, koje su izvan eurozone. E, kada bi novac dolazio od zemalja eurozone, onda bi pitanje bilo kojoj poziciji bi sad tu bile zemlje koje nisu u eurozoni, a koje su također izložene eventualnim šokovima. A drugo pitanje je naravno pitanje Ujedinjene kraljevine. Ja se nadam da će uh, ona ostati u Europskoj uniji ali e, u onome što je ispregovarano također stoji da e, se Ujedinjena kraljevina složila s tim da se eurozona mora jače integrirati. E, to ne smijemo zaboraviti. Dakle, i ako će novac iz zemalja članica koje jesu u eurozoni dolaziti, e, onda ne znam zašto bi se morala davati kompenzacija neka za Ujedinjenu kraljevinu. Po mišljenju to e, ne bi trebao biti slučaj. Dakle, ja zahvaljujem izvjestitelju, e, postoji tu nekoliko teških pitanja koja se doista još moraju e, razriješiti. Hvala lijepa, Pervaš Beres ima riječ. Hvala lijepa. Drago mi je da se mogu javiti tijekom ove rasprave ne kao samo članica ovog odbora, već i su izvjestiteljica u odboru za ekonomska i monetarna pitanja. Najprije želim se zaista toplo zahvaliti Paolu Ranđelu jer je ovo provizoran nacrt mišljenja. Nisam još vidjela da netko to tako zove, ali dobro, to je e, inovacija. Jasno mi je da su e, neke e, stvari ovdje komplicirane neka ograničenja, ali kao i svi mi vi ćete na suptilan način uspjeti unijeti sve što želite u to izvješće. Važno je uspostaviti ravnotežu, a ovaj parlament u ovom kritičnom e, trenutku za Europsku uniju e, nakon referenduma u Velikoj Britaniji će se morati izjasniti bez obzira na rezultat britanskog referenduma i e, postavlja se i pitanje eurozone. S jedne strane izvješće Rob Bresson i E, i izvješće Ferhofšta također trebaju slijediti, a ta tri izvješća zapravo su po mom mišljenju dio istog paketa. Iz tog razloga smatram da će se vaše mišljenje vrlo pomno razmotriti. Želim vam e, dati dakle, mišljenje ne samo vezano za ono što kaže AFKO, već isto tako vezano i za funkcioniranje samih europskih ustanova, ta će se pitanja postaviti, određen broj tih pitanja već ste postavili. Prije toga nekoliko riječi o samom rasporedu rada. bege, i ja zapravo želimo dobro raditi i zato trebamo više vremena. Ali e, previš, više vremena nije ono što e, određuje stvarno vrijeme koje bih ovdje definirala kao, mjes, kao vrijeme između referenduma i kraja u Velikoj Britaniji i kraja godine. Ja mislim da zaista moramo ostati u takvom rasporedu koji zapravo nije onaj koji su imali na umu petorica predsjednika u njihovom izvješću. Petorica predsjednika su, ja mislim, po htjeli eh, da se raspored uskladi s nacionalnim politikama negoli dinamikom europskih politika. Ja mislim da je naša uloga da kažemo da nakon eh, referenduma u Velikoj Britaniji eh, to moramo načiniti. Još jedna primjedba ako e, e, da bude e, da, dakle ostanak u, vel, Europskoj uniji bude rezultat referenduma što mi svi želimo onda će ovaj sporazum uz taj dvoznačan status Velike Britanije biti jedan temelj za mnogo toga. A drugo je da Velika Britanija ne može samo tako odlučivati oko eurozone i mislim da je vrlo važno da već sada jasno kažemo da Europski parlament ne bi htio da britanska prepreka e, bude zapravo za obilaženje metode zajednice i da dobimo kao rješenje svojevrsni fiskalni kompakt. To znači da države članice E, zaobiđu u potpunosti Europski parlament. Mislim da je to nešto što je od izuzetne važnosti. A nadalje što se tiče integrirana u europski proračun, dijelim vaše mišljenje, svatko se mora pokazati kreativnim i e, pravnici e, moraju pokazati kako se to može razraditi ali već smo koristili i e, specijalne instrumente kako bi se prilagodio ovaj ili onaj fond. To komisija izmišlja svakog dana, pa mislim da će moći i ovog puta. Još jedno pitanje, a to je pitanje višegodišnjeg financijskog okvira. E, to je fond koji zapravo nema maksimum i na neki način je problematično zato što ovisi o jako puno e, zbivanja koje, koja se događaju. I e, tu s jedne strane trebamo imati i kontracikličke e, šokove koje treba apsorbirati i e, prilagodbe. FSN je jedan specifičan aspekt o kojem vi govorite, ali moramo se pozabaviti mehanizmom integracije i kojeg moramo lučiti od europskog eh, eh, mehanizma, eh, jedinstvenog europskog mehanizma i moramo vidjeti na koji način će on ući u proračun Unije Mm, parlament je uvijek imao takav stav. Dakle, to je pitanje koje moramo riješiti i mislim da ga moramo nametnuti. Neću sada duljiti, ali ako želite mogu vam sve to još više razraditi. Još tri primjedbe. Prva o nacionalnim parlamentima. Vi u projektu mišljenja, odnosno u nacrtu provizornom nacrtu mišljenja govorite o potrebi da se zadrži proporcionalnost u redu, međutim, budemo li išli e, za proračunskim kapacitetima, nećemo moći ostati u sadašnjoj situaciji. Moramo vidjeti e, kako ćemo to riješiti, jer mogućnosti ima više, moramo izabrati jednu od njih. Znači, Europski parlament e, ne treba uključiti u mehanizam i Europsku središnju banku. Ne mislim da ste to predložili. Već kada se gleda na, e, na koji način vi dajete pristup ovome s jedne strane zemljama članicama eurozone, onima koji to nisu, mislim da se tu izložili zanimljiv pristup. Za sada smo se inače uvijek e, izjašnjavali i moram reći da od konvencije e, radim e, na, na tome da želimo ministra financija i e, neko tko će biti odgovoran za eurozonu ali istovremeno mogu li dobiti još pola minute? Imam osjećaj da neki ljudi smatraju da predugo govorim. Zaključno, evo samo želim reći u ovoj prijelaznoj fazi u kojoj ćemo sada ući, iako želimo biti jako ambiciozni i davati prijedloge koje e, bi vijeće e, kojima bi vijeće udovoljilo proračun eurozone ne treba se nadahnuti upravljanjem Europske središnje banke. Objasnit ću što želim reći. U Europskoj središnjoj banci imate predsjednika, upravni odbor i e, odbor guvernera, tako da svi u tome sudjeluju to nije čista kemija ako to usporedimo sa metodom zajednice. Međutim, istovremeno treba predložiti i ono što će omogućiti da izradimo prijedlog koji nama treba za integriranje cijele eurozone i cijele Europske unije. Hvala lijepa što ste mi omogućili da do kraja razložim svoje mišljenje, ali to je značajno u parlamentarnoj debati. Imamo još dva govornika, e, Elmar Brok najprije i mi to možemo sad zaključiti listu. Dopustite mi samo nekoliko e, razmišljanja. Mislim da je izvješće kolege Rangela vrlo važno i da ga on jako dobro radi, želim mu na tome zahvaliti. E, e, međutim, e, konstrukcija ova konstrukcija ne bi trebala biti prepuštena samo odborima Ekon i E, odboru za proračun. Pitanje parlamenta je važno. Mi imamo prijedloge u izvješću pet predsjednika i mislim da ovo što je do sada rečeno e, mislim da je Silvi to rekla, ona više sada tu nije, ali da moramo e, voditi računa o tome da ne dođe do miješanja nadležnosti, do brkanja nadležnosti. Dakle, e, mora se jasno definirati što je u čijoj nadležnosti i ne smijemo tu dopustiti nikakve e, mješovite forme i oblike. uloga Europskog parlamenta mora biti jasna i to mora biti dakle e, dio nadležnosti parlamenta. Ako ćemo sada imati još jedan drugi proračun, onda ćemo e, tu imati sličnu situaciju kao sa, na primjer, E, fondovima za razvoj. Tu već 35 godina radimo na tome da to uđe u nadležnost parlamenta i još nismo uspjeli u tome. Dakle, po mom mišljenju, smatram da nije nikakav problem da se i taj proračun stavi u nadležnost Europskog parlamenta. S druge pak strane, što se tiče korištenja trebali bismo razmisliti da li bi e, taj proračun bio rezerviran za korištenje od strane e, zemalja eurozone ili ne jer e, možda bi se na taj način mogao stvoriti i poticaj za one zemlje koje još nisu uvele euro da ga uvedu E, možda bi se o tome e, trebalo razmisliti da jer možda se zemlje koje još nisu uvele euro treba malo ohrabriti da to učine e, moramo dakle voditi računa da ne dođe do podjele unutar Europske unije na zemlje eurozone i one koje to nisu. ako se pogleda, na primjer, e, ono što je ispregovarano u vezi sa Brexitom. Tu jasno dolazi do izražaja da se tu ne razlikuje između zemalja eurozone i onih koje to nisu. E, da pače e, i zemlje koje nisu u eurozoni moraju e, tu stoji da jasno one moraju izvršiti sve svoje obaveze. E, mi ćemo naravno imati prilike i mogućnosti razgovarati o tome i na vijeću. I važno je da naglasiti da e, zemlje koje nisu u eurozoni nemaju mogućnost veta. Tu se dakle e, eksplicitno je e, rečeno u onome što je ispregovarano u vezi sa Brexitom da se da do toga ne može doći. ono što je dogovoreno sa Velikom Britanijom je da je e, Velika Britanija eksplicitno prihvatila da se eurozona treba produbiti. Dakle, e, ne znam ko je već rekao, naravno da se, e, i ja slažem s time da ne možemo E, dopustiti da e, Ujedinjena kraljevina sad nakon e, zato što je odlučila ne uvesti euro još zato dobiva neke kompenzacije odnosno nekakva, nekakav nekakav novac. Dakle, ono što je jasno je da je e, e, eurozona jedan e, mora imati jedan jedinstveni pravni okvir i dakle to znači da se ne može dopustiti da, se tu miješaju e, nadležnosti. I jasno je da bi potpredsjednik komisije tu trebao imati e, dobiti i funkciju zapravo ministra e, financija. U suprotnom bi nastao jedan totalni kaos u našoj administraciji. Dakle, E, trebamo podsjetiti i druge odbore da e, zadrže na umu taj prioritet. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Dopustite mi da za početak se zahvalim izvjestitelju Paolo Ranđelu Mislim da se svi slažemo da se radi o važnoj i teškoj temi, naročito u ovoj u ovom času, e, s obzirom na to da će u Velikoj Britaniji se vrlo brzo održati referendum. Moramo se zapravo usmjeriti na dodanu vrijednost AFKO za ovu raspravu i kako mi možemo pridonijeti toj e, debati na specifičan način. E, slažem se s izvjestiteljem da je u ovom času vrlo teško imati konkretne sugestije. U ovom času imamo puno vrlo značajnih političkih e, političkih izjava moramo stvoriti proračunske kapacitete koji će biti dio proračuna Europske unije moramo uzeti u obzir demokratsku legitimnost, a moramo u to uključiti i nacionalne parlamente u većoj mjeri. Imamo i različite prijedloge o tome, a vidimo da čak i zemlje koje nisu članice eurozone moraju biti uključene u cijeli proces, međutim na drugačiji način i o tome ćemo razgovarati u budućnosti. To su najznačajnije političke izjave koje je AFKO mogao napraviti u ovoj fazi. Čak i u budućnosti mislim da bismo morali pokušati razmotriti alternative za tu debatu, a naročito institucionalne implikacije za tu raspravu, jer upravo u tome leži dodana vrijednost našeg odbora. Na koji način će zemlje koje nisu članice eurozone biti uključene u cijeli proces, pa isto tako kako bismo mogli osigurati integraciju čitavog niza fondova uključujući i Junckerov fond, kao i Junckerov plan u proračun Europske unije. Dakle, sve su to bitna pitanja, međutim, mislim da se radi o dobrom početku za ovo što radimo. Hvala lijepa, Paolo se želi javiti. Evo, vrlo kratko, u tri minute. U potpunosti se slažem eh, s onim što su izložile Mercedes Bresso i Silvi Goulart. One su rekle da moramo biti ambiciozni, ali isto tako trezveni i da moramo biti što sve i što možemo i da moramo u to uklopiti različite e, vizije izložene u izvješću odbora Ekon. Moram reći da me ne brine toliko Brexit jer to na ovom području i neće imati toliko posljedica. Ovdje odgovaram dragom prijatelju Messerschmittu da smo u točku petu rekli da ćemo uspostaviti novu kategoriju vlastitih sredstava koji bi čak možda mogli dolaziti samo iz određenih država članica. Možda bi to moglo biti za proračun eurozone samo ona koja dolaze iz država koje jesu u eurozoni. Pa se na taj način ograđujemo od eventualnih primjedbi vezanih za Ujedinjenu kraljevinu. Da, trebamo biti ambiciozni, ali to će ovisiti o funkcijama koje će Ekon dati proračunskim kapacitetima. A slažem se izvjestiteljicom Pervanš e, Perez kada kaže da moramo biti i realni. Jer ako imamo uravnoteženo izvješće s puno realizma, onda je, će se dio od naših, naših ambicija i primijeniti. Prema tome moramo uspostaviti ravnotežu između naših ambicija i onoga što se može prihvatiti. A što drugi e, mogu prihvatiti? Nisam uz e, u razradu trebali se raditi o ministru financija, o upravnom odboru i tako dalje. Čekao sam da vidim kako bi trebalo izgledati taj proračunski kapacitet. Ali kasnije, kao što je rekla Pervanš e, Berez, e, to će se e, moći razraditi. Vjerojatno tek kada uđemo u amandmane, zato što za sada nema jednostavno mjesta za unošenje tih stvari. Mercedes Breso je također rekla da ovdje moramo unijeti i određeni sklad s nekim drugim izvješćima, naročito s izvješćem Breso Brok. Dakle, moramo se više uskladiti, no zato ima vremena. Postoji još samo jedna primjedba koju želim dati o ulozi Europske središnje banke. Nisam htio reći na koji način da Europska središnja banka treba biti uključena u europski fiskalni kapacitet, već jednostavno da bismo se mogli nadahnuti modelom organizacije Europske središnje banke. A e, nadzorni mehanizam gdje postoji diferencijacija može također biti primjer kako napraviti razliku između sudjelovanja zemalja koje jesu u eurozoni i onih koji nisu, naročito, a naravno ako ova druga kategorija želi u tome sudjelovati, ali slažem se s kolegom Messerschmittom da se neovisnost banke mora zadržati. A redovno imamo i e, u parlamentu e, zaslušanja osoba koje su članice upravnog odbora Europske e, Europske središnje banke i nadzornog odbora, pa prema tome to je e, demokratska odgovornost. Hvala. Samo da predstavim e, rokove koji se temelje na pretpostavci da će se peti rujna glasati u ekonomiji, onda trebamo e, glasati 12. srpnja. Ako vidimo da dolazi do kašnjenja glasanja u e, ekonu i proračunskom odboru, onda to možemo odgoditi, ali inače ne ako želimo biti na vrijeme. Malo mi je teško to reći zato što neću biti ovdje 12. srpnja, bit ću u Washingtonu, ali dobro, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Nisam u potpunosti siguran da će ovo biti tako kako je predviđeno. Dobro, dakle, temeljem ove pretpostavke mi predlažemo da se glasa 12. srpnja, zato što razmatranje amandmana zapravo se može obaviti šestog. A onda, ako sam dobro e, shvatila, vi ne možete ovdje biti u svinju, dakle nećemo imati više nikakvih rasprava, već isključivo razmatranje amandmana. Imamo vrlo dugačak rok za podnošanje amandmana. Da, imam dva kompromisna prijedloga EPP-a. Dakle, Rok za amandmane je 7. lipnja. Molim vas da to uzmete u obzir. 7. lipnja je rok za podnošenje amandmana, a onda ćemo se nastojati prilagoditi, ali najvjerojatnije će se 15.6. razmatrati amandmani, a glasati će se u uh, srpnju. Želim vas samo još informirati da nam je sljedeća točka na dnevnom redu Pedro Silva Pereira i mišljenje o E, reviziji MFF-a. Time ćemo se baviti odmah nakon glasovanja u poslijepodnevnom dijelu. Dakle, odmah nakon glasovanja krećemo s tim izvješćem i ovime sada zaključujem sastanak. Hvala.